Okay, um, I'm looking around to see, well, we can do the adoption of agenda. Započet ćemo. E, mislim da možemo usvojiti program rada. Nisam sigurna možemo li zapravo uopće nastaviti, jer ovdje e, nisu izvjestitelji u sjeni za prvu točku dnevnog reda, a ne želim se obraćati praznoj dvorani. Ne želim iznositi priopćenja predsjednice slobodnoj dvorani, u praznoj dvorani. Jean Paul nije ovdje. Da li nam onda dopuštate da odspavamo? Ovdje nemamo predstavnika Europske pučke stranke. Da li je to, da li je to vaša definicija započinjanja sastanka? Ja uvijek čekam da je konferencijska dvorana barem upola puna, ali predstavnici svih klubova zastupnika jesu ovdje, barem neki. U tom slučaju onda prijeđimo na točku dnevnog reda broj 2, odobrenje zapisnika sa sjednice održane 4. i 5. studenoga 2013. godine. Pretpostavljam da, smo, da možemo usvojiti taj zapisnik. Iznos, iznijet ću priopćenja predsjednice u trenutku kada nas se okupi ipak više. Ne želim se obraćati praznoj dvorani. Kao što sam već rekla, time dolazimo do točke dnevnog reda broj 4. Otkrivanje nefinancijskih i drugih podataka od strane velikih poduzeća i grupa. Ja sam izvjestiteljica za mišljenje za razmatranje amandmana po ovoj točki dnevnog reda. Moram reći da smo uspostavili prilično visoki stupanj približavanja u okviru većine amandmana, te se nadam da ćemo ubrzo doći do kompromisnih rješenja. Namjeravam podijeliti nacrt, prvi nacrt kompromisa nakon ovog sastanka. Također bih željela reći da imamo mišljenje vezano samo uz pravilo 49, a ne uz pravilo 50, što je posljedica skupa pregovora koji su se vodili u okviru odbora. Prvo ćemo započeti sa temama. Prag koji određuje tvrtke koje će biti prisiljene objavljivati ove podatke. Postoje amandmani koji su predložili da se taj prag smizi. To je možda pitanje po kojem ćemo na posljedku ipak morati glasovati vezano uz opciju možda i eksternih kompromisa, no vezano za ovo područje primjene moramo biti prilično oprezni, posebice kada se govori o tome da bi tvrtke trebale objavljivati više informacija od prvotno predloženog prijedloga od strane komisije. Ne želimo dodatno opterećivati tvrtke, već bismo željeli uistinu uključiti tvrtke koje mogu e, ispuniti te dodatne zahtjeve, tako da želimo uspostaviti ravnotežu. Moja prva nakana je da analiziramo promet tvrtki, a ne broj uposlenika tvrtki, jer kod e, pružatelja financijskih usluga one možda nemaju one mogu imati visoki promet, ali malo uposlenika. Unatoč tome imaju veliki učinak na tržišta i tvrtke sa kojima posluju zato mislim da ih ipak trebamo uključiti u ovo područje primjene, no pripravna sam saslušati i vaša mišljenja i vaše stavove možda bismo trebali uskladiti sa nedavnom direktivom o računovodstvu. Također e, postoje razmatranja dodatnih zahtjeva e, u smislu e, podataka koje objavljuju tvrtke koje se bave objavljanjem izvješća po dužnoj pozornosti u lancu opskrbe. Neki amandmani čak nadilaze moje prvotne prijedloge odnosno tvrtke bi se trebale utemeljivati na pozivati na neke međunarodne okvire, bilo da su e, prirode Europske unije ili na, e, ne, bi smjele po svom diskrecionom pravu postupati. U svakom slučaju postoje smjernice za međunarodna poduzeća, različitih međunarodnih institucija. Glavni tajnik OECD-a s kojim ćemo sutra razgovarati će nam možda to moći dodatno pojasniti. Drago mi je što sam vidjela mnogo amandmana koja, e, amandmana koji zahtijevaju da se iznose obvezna izvješća za svaku zemlju pojedinačno. Drago mi je da ekonovo glase sasluša u razmatranju ovih pitanja kako bismo svi znali u kojem smjeru trebamo krenuti, trebali bismo insistirati na ovom pitanju u svijetlu prijedloga komisije i Europskog vijeća Dakle, moramo biti prilično oprezni gdje ćemo uklopiti ove amandmane. Ja sam svoje iznijela e, i primjestila sam ih e, na nekim drugim mjestima. A, također sam uzela u obzir amandmane koje je iznio SED. Možda postoje i konflikti e, vezani uz redoslijed amandmana. mislim da je da moramo ugraditi na mjesta na kojima oni su najlogičniji i imaju najviše smisla. Tako da možemo preispitati njihov redoslijed još jednom. Naravno, tu ću zatražiti vašu suglasnost. U svakom slučaju područje primjene bi trebalo biti što je moguće širela istodobno i sigurno. E, željela bih da uključimo e, specifično izvješća za svaku pojedinu zemlju i da uključimo razinu revizije koja bi osigurala da sve to ima smisla vezano uz e, pitanje raznolikosti. Tvrtke moraju imati politiku koja potiče prirodu raznolikosti i zato sam uključila amandmane koji obuhvaćaju i to pitanje. Nadamo se da ćemo ih moći uključiti u kompromis ili glasovati o njima u obliku u kojem jesu. E, mislim da u ovom trenutku je bitno e, da, zadržimo ove zahtjeve za tvrtke koje su uvrštene na tržištima kapitala, za razliku od e, podataka koji nisu financijske prirode, no i dalje sam otvorena i vašim prijedlozima vezano uz pitanje sukladnosti E, mislim da je i to korisno kako bi tvrtke zadržale određenu fleksibilnost. E, bitno je da razmišljaju o onome što čine i o učinku, njihovom učinku na društvo. Dakle, ako ne poštuju ova preporučena načela, onda moraju objasniti zašto ih ne poštuju i to jasno i razumno. U svakom slučaju to ne bi smjelo biti nešto što se automatski odrađuje, samo forme radi. Kao što je Jean Paul također rekao, E, klauzulu vezanu o sigurnoj luci. Tu moramo biti oprezni jer bi ta klauzula mogla imati nesagledive posljedice e, na e, industrije koje potpadaju pod direktivu o računovodstvu i možda bi dopustila neka opća izuzeća od objave podataka od strane trećih strana. Ako se radi o tome da administracija donosi pravila koja se ne temelje na transparentnosti, dakle ako uprave tvrtke donose takva pravila, učinak na konkurentnost je nešto što ne smijemo zaboraviti, zato na to moramo staviti naglasak, posebice ako komisija može reagirati neposredno nakon što ovaj zakonodavni akt stupi na snagu. U CRD4 e, vidjeli smo da postoje određeni razlozi da se povučemo na nekim područjima od obveze izvješćivanja, tako da e, izvješća podnose nadležnim tijelima, u ovom slučaju bi to bila porezna uprava, no moramo u svakom slučaju krenuti od pretpostavke da će informacije postati dostupne javnosti i ako se želimo povući od te obveze na bilo koji način, ta obveza mora biti minimalna i opravdana i ne smijemo to, e, tu obvezu E, učiniti preblagom tako da e, tvrtke e, jednostavno mogu na laki način izbjeći. O tome ćemo što razgovarati o sa OECD-om. Minimalni pokazatelji. Zanima me, Filip, tvoje objašnjenje jer me zanima zašto si dodijelio komisiji dodatne ovlasti da donosi odluke umjesto da se te informacije objavljuju u okviru europskog konteksta, no sigurno sam da će nam to pojasniti. Također, Imamo nekoliko odbijanja prijedloga iz njemačkih izvora. Zamolit ću, mogla bih zamoliti objašnjenje, no razumijem da je transparentnost prema tvrtkama nešto e, s čemu se pridaje velika vrijednost u Njemačkoj i to je nešto s čime se nepristano suočavamo. Čini se da tvrtke vrlo često žele umanjiti tu obvezu, ja baš to ne podržavam. Isto tako e, ne podržavam da niti jedna tvrtka u Europskoj uniji izbjegne od e, obveza koje se postavljaju na pružatelje financijskih usluga. Svatko bi trebao ispunjavati te obveze. Sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Šampo ima riječ. Hvala predsjednice. Bojao sam se da ću kasniti, ali evo me. Samo ću se osvrnuti na jednu stvar, to je amandman koji sam ja uložio, koje ste vi spomenuli, jer e, ne smije doći do intoksikacije. Naime, neki koji su komentirali ili ga nisu u potpunosti pročitali ili ga nisu shvatili jer su čak i francuske vlasti rekle mi da uništavam sve ono što su zemlje postigle što svakako nije slučaj. Trenutak, ne čujem engleski prijevod. Stavite slušalice, inače nećemo moći komunicirati. Dakle, rekao sam E, amandman nije ispravno pročitano. O čemu je riječ? Oprostite, ali u slušalice dobijam francuski. A, imate sreće. Dobro. Je li sada funkcionira e, prijevod? Dobro. Mogu li probati. Može li netko nešto reći? U redu, hvala, sad je u redu. Dakle, evo, počinjem iz početka. E, izgleda da moj amandman nije ispravno shvaćen jer nije riječ o tome da se uništavaju informacije od države do države e, slučaju. E, postoji hipoteza da u nekim zemljama nacionalne vlasti jednostavno zabranjuju objavljivanje nekih informacija. Neke zemlje možda nisu dovoljno otvorene i koje takvo objavljivanje zabranjuju. Što čini onda tvrtka, odnosno poduzeće u tom slučaju? Ja predlažem jednostavno, ukoliko takva zabrana postoji, u odnosu na neke informacije u nekim državama članicama e, poduzeće nije izuzeto od obaveze, već se treba obratiti komisiji, objasniti svoj slučaj, a komisija će odlučiti o tome je li to argumentiran razlog ili je to samo pokušaj da se izbjegne obavezi udovoljenja, odnosno obavezi objavljivanja informacija. Dakle, nitko ne može, od nitkoga se ne smije tražiti da izvrši nelegalni nalog kojim bi se izložio sankcijama u, u zemlji gdje takva zabrana postoji. Eto, jednostavno e, je o tome riječ. Ne radi se o novom izuzetku, novoj derogaciji, e, već o mogućnosti da Europska komisija odluči o tome je li bojazan dotičnog poduzeća e, utemeljena ili nije. Eto, samo sam to htio pojasniti, e, u odnosu na ostalo nemam komentara. Hvala lijepo, Lin. Ako mi dopustite samo da kažem, sada govorim u ime svog kluba zastupnika, izniču i neke, neka osobna mišljenja. Željela bih zahvaliti izvjestiteljici za nešto, za što mi smatramo da je pozitivno mišljenje. Također se smatram da je vrlo bitno da ovaj odbor jasno naglasi što bismo željeli da postoji u ovom području izvješćivanja spominje, se vrlo, vrlo često direktiva o kapitalnim zahtjevima za banke, CRD4. E, drago nam je što smo čuli detaljna pojašnjenja o iznesenim amandmanima. Također nam je e, drago što se e, stavlja dodatni naglasak na transparentnost u lancu opskrbe i vezano također uz agresivne porezne aranžmane. Mi nemamo neke ključne sporne točke na ovom području, te se nadam da ćemo uistinu se uspjeti približiti tijekom glasovanja. E, ja sam kao što je e, naša predsjednica rekla da sam e, odgovorna kao i Klaus Helena za reviziju računovodstvenih standarda i direktivu o transparentnosti, no željela bih vrlo jasno naznačiti E, sada se obraćam Jean Paulu prvenstveno, jer mi ne bismo željeli stvarati dodatne probleme na područjima kao što su, na primjer, e, e, kriminalna izuzeća za sve industrijske sektore, ali ono što mi pričinjava probleme je da ponovno otvorimo pitanje oko kojega smo se već usuglasili, a to je ono što se odnosi na ekstrakcijske industrije. Postoje globalna pravila koja su postala i dio našeg zakonodavstva i ne možemo sada ponovno preispitivati ta pravila zato što smo e, potpisni, postali potpisnik tog pravnog akta i to, i to na dan kada je e, dodijeljena Saharova nagrada u e, svim industrijama koje se bave vađanjem sirovinama E, vrlo, vrlo je važno e, i njih uzeti u obzir što se tiče zemalja u razvoju. E, to konkretno područje ekstrakcijskih industrija, to je područje koje je SAD odbilo, jer ako dopustimo kriminalne istrage nad tim industrijama, to će konkretno značiti da Angola, Kamerun i sve druge zemlje koje nemaju ovakvo zakonodavstvo, E, će namjerno usvojiti takve zakone kako mogu izbjeći transparentnost. E, Nastavit će e, zakonska praznina na taj način. imali smo četiri trijaloga sa vijećem po tom pitanju i zapravo mi je žao što velike naftne kompanije primaju savjet te uglednih pravnih odvjetničkih tvrtki koje samo doprinose e, konfuziji, zbunjenosti i to namjerno jer e, tvrtke jednostavno e, žele preispitati ono što se odnosi isključivo na ekstrakt na, rudarske industrije, na, na industrije koje se bave vađenjem sirovina. Komisija bi željela da se pozabavimo tim pitanjem ovo što je naša izvjestiteljica napravila je vrlo mudro, jer da unesemo amandmane na druga područja, odnosno da ih preselimo na druga mjesta, to bi riješilo naše probleme i to bi možda riješilo ovo pitanje za područje cijele industrije ako se usredotočimo na pojedinačne zemlje. E, rudarska industrija je specifična industrija i ako želimo dati određene izuzeća toj industriji, nećemo moći suzbiti korupciju u zemljama u razvoju. Jako nam je bitno da te informacije nam budu dostupne i ne smijemo primjenjivati različite standarde na taj cijeli industrijski sektor. Također sam e, željela vas upozoriti na nešto što mislim da, da je vrlo bitno i moramo tome posvetiti poseban oprez. To nije, ne želim stvarati dodatne poteškoće, ali sutra ćemo imati tri prijedloga za radnu skupinu vijeća. Prvi prijedlog uopće se neće odnositi e, na CRD4, drugi prijedlog se odnosi na predsjedništvo na prijedlog predsjedništva koji je vrlo snažan, koji mi se sviđa, koji, je, e, zahtjeva da sve bude objavljeno, uzima u obzir direktivu o kapitalnim zahtjevima, dakle e, započinje od najviših standarda koje kasnije možda možemo ublažiti, ali barem možemo od njih početi. Treći prijedlog gospodina Baldasera je nešto blaži. Postoje netki koji ne bi željeli da se e, sve što se tiče financijskog izvješćivanja Blaži, zato što se mi ne možemo usuglasiti oko CRD4. E, već deset godina razmatramo o e, financijskim izvješćima. E, mi želimo da bude uključen lanac opskrbe, da smanjimo rizike. To je nešto što izvjestiteljica zajedno sa izvjestiteljima u sjeni bi trebala strateški analizirati kako bismo sklopili najbolji mogući dogovor. Mislim da se to ne događa. Neki, bi, željeli da se riješimo svih e, specifičnih izvješća po zemljama. Mi ne želimo to prihvatiti. Mi smo vam ovdje na raspolaganju da vam pomognemo. E, izvjestiteljica je iznijela prilično snažan prijedlog, no e, u vijeću su prilično skeptični, jer neke države članice uopće ne žele pojedinačna izvješća. U okviru financijskog izvješćivanja neke države članice uopće se ne žele e, usuglasiti sa e, CRD e, prijedlogom. Hvala McCarthy. Filip. Započet ću sa onim što je početno već rečeno. Aileen, mislim da moramo štititi rudarsku industriju i banke u smislu CBCR-a. E, to nije nešto što se tiče G20, ali to je nešto što smo mi unijeli u naše zakonodavstvo i ne želimo da to nestane. Također slažem se sa svime što je Enin rekla. E, diskriminacijska izuzeća mogu postati od ponac za mnoga pravne odredbe koje mi ne želimo. To se može odnositi i na Angolu i na Kajmanske otoke stvaranje tih mogućnosti za provođenje e, kaznenih istraga može dati izgovor velikim bankama da ne primjenjuju e, izvješća za svaku zemlju. To nešto što ne smemo prihvatiti. Ako će biti problema, pokušat ćemo ih riješiti, ali obveza mora postojati. Također, ono što možemo napraviti je da sankcije budu strože od e, onih u jurisdikcijama koje nam se ne sviđaju, tako da će imati na raspolaganju izbor da poštuju sva moguća pravila, ne samo pravila koja se tiču financijskog izvješćivanja. Što se tiče strategije, moje iskustvo je bilo sljedeće. Kada smo govorili, kada smo e, pregovarali o CRD4, zapravo sve države članice su bile protiv nas. Mislim da ni jedna jedina država članica nas nije podržavala osim Njemačke, ali nisam siguran nitko nije bio na našoj strani, no ono što je dobro je da, su, da nam predstoje europske izbori i, i stoga bismo vrlo oprezni trebali biti vezano uz javno mnjenje, jer što bi moglo biti opravdanje bilo koje vlade da se usprotivi transparentnosti. Naravno, postoje različiti izgovori, to, to se predstavlja dodatnu birokraciju, dodatna administrativna opterećenja. Mi smo svega toga svjesni, ali znamo da sve velike tvrtke raspolažu tim brojkama i zapravo i e, minimalne napore treba uložiti da bi ih objavile i upravo za te tvrtke smo mi najviše izinteresirani. I mene zanima koja institucija bi mogla pronaći bilo kakav izgovor u izbornoj kampanji pomoću kojega bi objasnila da ne želi imati objavu tih podataka. ćemo raspravu sa vijećem u prosincu i e, vijeće mora ispuniti obećanje koje nam je iznijelo u svibnju kada su rekli da, ćemo u prosincu, da će u prosincu razmatrati bankarsku tajnu, dakle za nekoliko tjedana. E, tada su izbjegli pritisku, ali sada ih moramo pitati hoće li u istinu razmatrati pitanje bankarske tajne. Onda ćemo ih pitati da li ćete e, nam se usprotiviti po tom pitanju i želite da vodimo javnu raspravu, pa budite razumni. Dakle, morali bismo biti umjereni u smislu toga što ćemo uključiti u financijska izvješća kako ne bismo e, narušili odredbe financijskog izvješća. A osim toga mislim da je javno mjenje dovoljno zrelo i da nam može pomoći da izvršimo pritisak e, na takozvani kamp zla. E, namjerno ih tako zovem jer oni smatraju da su nedodirljivi i zato uistinu moramo biti oštri prema njima. To je jedini jezik kojeg oni razumiju Naravno, ako naš odbor juri bude preblag, a znamo da je tu postoje neki lobisti koji e, djeluju u tom smjeru i to unutar parlamenta, ne izvan parlamenta, tada naša uloga će biti još teža. I ako se to dogodi, onda možda ne moramo uopće uzimati obzir mišljenje odbora Juri. No ja bih također pitao e, zastupnika iz odbora Juri istu stvar da li uistinu žele e, da izgledaju kao zastupnici netransparentnosti, zamučenosti. E, naravno, izbori u Njemačkoj su prošli, ali možda će biti neka druga prigoda da izvršimo pritisak na njih. Ja, bih to uistinu dosljedno i ekstremno želio napraviti. Moramo ih izložiti jer ne mogu više podnijeti takvo ponašanje. Kako to sve možemo učiniti opipljivim? izvješća za svaku zemlju, ako njih implementiramo i za male zemlje, možda bi to istinu za njih predstavljalo dodatno opterećenje, a ono što mi predlažemo u našim amandmanima je da imamo takozvani e, troslojni pristup unutar kojega možemo pregovarati koje razine postoje unutar svakog sloja, no e, razina koja omogućuje izuzeće od zakonodavstva. To je prvi korak, možemo to preispitati za godinu dana, ali najniža, najniži sloj, dakle postoji izuzeća, drugi sloj je prihvati ili objasni ako ne prihvatiš, a treći sloj e, je obvezujući. Mislim da u okviru tih slojeva možemo pronaći dobru kombinaciju za ispunjavanje obveza sukladnosti, tako da neke odredbe budu obvezujuće, u svakom slučaju možemo uspostaviti sporazum tako da stavimo ograničenja na prave razine. E, prvi korak koji e, ne podrazumijeva financijsko e, izvješćivanje nam mora biti prihvatljiv. Što, se tiče delegiranih akata, možete li biti precizni u smislu objašnjenja koji amandmani vam nisu prihvatljivi, jer mi primjenjujemo standarde nefinancijskog izvješćivanja. Da li vi zagovarate pristup da sve uključimo u zakonodavstvo bez delegiranih akata, jer ako tako želite, to za nas nije problem. Komentirati ću kasnije, no mislim da je ovo da je ovdje glavno pitanje kako ćemo sve to uklopiti i ugraditi u nastavne smjernice. Cijela slika je šira. Ashley se javlja za riječ. Hvala gospođo predsjednice. Evo samo želim reći da moj klub u glavnim crtama podupire izvorne prijedloge komisije. Sada zanimljivo čujem talijanski na svom engleskom kanalu. Jesmo li riješili problem s prevođenjem? Zastupnici čuju engleski? Izvrsno. Nastavljam na francuskom onda. Počet ću iznova. Moj klub u glavnim crtama podupire izvorne prijedloge komisije i također podupiramo pristup objašnjavanja i pridržavamo, ali ne podržavamo amandmane koji su uglavnom došli sa moje lijeve strane od zastupnika koji tamo sjede zato jer oni promiču sve više i više suvišnih propisa za poduzeća. Gospodin Lember, ova poduzeća koja ste opisali kao zla zapošljavaju na tisuće ljudi, ostvaruju dobit koja se oporezuje i koja onda plaća javne usluge, a također od dividendi se plaćaju mirovine. Dakle, ja mogu podupirati kapitalistički sustav, i ne nastojem ga uništiti poput vas. Ja sam htio da se propisno odradi posao. Izvrsno. Mi želimo ograničiti opseg na poduzeća na burzi. Dakle, trebamo tražiti kvalitetne informacije koje će, pomoći ulagačima da pozvu na odgovornost poduzeće, no ne vidim razloga da se traži od privatnih poduzeća da objave takva izvješća, budući da ona nemaju niti istu količinu, niti istu vrstu ulagača. Kao i uvijek, naravno, ova poduzeća mogu davati dobrovoljna izvješća koja zatraže njihove ulagači, ali ali ja ne podržavam amandmane koji proširuju ove prijedloge na mala i srednja poduzeća. Kada je riječ o raznolikosti i diverzitetu, drago mi je što postoji korelacija između uspjeha poduzeća i također uprave no, prepuštam poduzećima sve to umjesto da se upleću to Europska unija ili države članice, no šlaze se sa kolegama iz EPP-a koji kažu da ova direktiva također ima i zahtjeve koji se poklapaju sa direktivom o ravnospravnosti spolova, a pritome se zanemaruju nacionalni okviri i inicijative koji nas razriješiti ovo pitanje. Također, Protivim se uključenju dodatnih područja koja proširuju temelje za diskriminaciju izvan rodnih osnova što zadire u nacionalno pravo primjerice. Zemljopisna raznovrsnost, obrazovna e, različitost i također profesionalni profesionalno iskustvo, što treba izbaciti iz amandmana, barem tako ja smatram. Kada je riječ o izvješavanju po zemljama i o porazivanju, mislim da ne smijemo uključiti te zahtjeve zato jer to predstavlja dodatni teret, to je teško protumačiti i to također stavlja određene tvrtke u nepovoljniji položaj odnosno na njihove takmaze, a osim toga vidim da ti amandmani nisu niti poduprati izvješćajem, odnosno studijom o učinku. Gospođo predsjednice, želim ovdje završiti. Samo ću reći da ne smijemo navlačiti na lijevo previše ove prijedloge komisije, zato će to i rezultirati manjim e, brojem radnih mjesta, manjim napretkom i također manjim izvozom radnih mjesta u inozemstvu. Hvala vam. U redu. Želi li još netko užeti riječ? Hvala, gospođo predsjednice. Evo samo nekoliko komentara. Filip, mislim da bismo trebali učiniti ono što smatramo ispravnim, a ne ono što javnost od nas traži. To je prva točka. Da, ponekad se to poklapa u redu. Ja opet čujem francuski. Nešto se grozno događa sa ovim gumima u kabini engleskih kolega. Možemo li vas vidjeti da li se čuje prijevod engleski. Aha. Je li radi? Dakle, Njemačka poduzeća u sektoru inženjeringa su se u, dosta u prošlosti loše ponašala i to je povezano sa njemačkim poreznim zakonima koji su omogućili tim poduzećima da mi to smatraju korisnim troškovima i to je bilo tako prikazano. To je bila činjenica i stvarno prije, do prije nekoliko godina. I nakon što se poduzeća naviknu na određeni oblik ponašanja, ona neće promijeniti preko noći bez obzira na naše direktive ili rezolucije. Dakle, Smatram da bismo sada trebali pristupiti cijelom sektoru, uključujući mala i srednja poduzeća i ja bi se zapravo usredotočio na e, one sektore koji još uvijek zlouporabljuju situaciju, a to je upravo sektor inženjeringa. Dakle, ako imate takve projekte kada gradite pogone u raznim zemljama, onda tu postoji veća vjerojatnost da će doći do korupcije i mita. Krenimo od toga. Ja se slažem sa svim ciljevima, ali mislim da pokušavamo ostvariti previše u premalo vremena i rezultati zbog toga neće biti zadovoljavajući. Stoga bih ja samo dodao onim sektorima koje smo već odredili i inženjering i također sektor mm, projektnog poslovanja. I to je to. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Ovo je važan zakonodavni prijedlog. Brojna velika poduzeća trebaju snositi već odgovornost u vezi s ljudima različitosti, ali također i u vezi s okolišem. I mislim da je ova uredba zapravo vrlo korisno sredstvo koje možemo iskoristiti u ovom postupku, no želim iznijeti četiri napomene. Prvo, sva velika poduzeća sa najmanje 250 zaposlenih trebaju se pridržavati istih propisa, a osim toga zastupanje sindikata je naročito pozitivan čime kada je riječ o različitosti u reprezentativnim tijelima. Također, poduzeća treba izvještivati o onome što se događa u čitavom opskrbnom lancu, čak i o onome što se događa sa podizvođačima. I na kraju, poduzeća trebaju jasno reći da bilo kakva odstupanja ili povreda važećih propisa i politika je nešto treba, o čemu treba izvještavati i također treba izvještavati o mjerama koje su s time u vezi poduzete. Trebamo nastaviti raspravu o izvješćivanju po zemljama i također omogućiti da krene dalje zato jer se to treba primijeniti na sve zemlje i na sve sektore zato jer bilo bi šteta da tome dođe kraj. Dakle, ja podržavam ovaj zakonodavni prijedlog i svakako trebamo u svime u vezi postupati mudro i oprezno i trebamo na kraju svega ovoga procesa izraditi jedan razuman prijedlog. Hvala. E, Filip se sada javio na telefon, a sad smo htjela dati riječ lovila sam ga na dijelu. Dopada mi se ova politička debata, ali ne volim kada me se krivo prikazuje. Dakle, nikad nisam e, rekao da trebamo nametnuti sve jednake obveze na sva poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća. I rekao sam, e, sjećate se rasprave o transparentnosti i direktivu o računovodstvu. Kada sam e, rekao, ne sjećam se o čemu smo se sporazumjeli, ali smo rekli da ćemo utvrditi jedan e, prag ispod kojega neće biti dodatnog izvješćivanja. Ja sam rekao u redu, oni ne moraju to činiti. To sada provodimo u prvoj fazi, ali opet Rekli smo da je ovo povezano sa korupcijom, no e, govorimo o izvješćima po zemljama i s time u vezi imamo šest glavnih pokazatelja koje smo već nametnuli drugim sektorima i tu je riječ o poreznoj transparentnosti i nema razloga zašto bi to trebalo predstavljati dodatno opterećenje. Ja sam radio za IBM i IBM je imao podatke po zemljama i zapravo ih objavljivati bilo vrlo jednostavno, bez dodatnog napora. Njima je to bilo možda teško prihvatiti, ali nije iziskivalo dodatne napore, niti dodatnu informatičku infrastrukturu, računovodstvo ili revizije, nego je bila riječ samo o objavljivanju. Dakle, Ashley, ako vjeruješ da je to prijetnja kapitalizmu, onda ja bih zaključio da je... Oprostite? A ne? Dakle, ja ne smijem znati gdje poduzeća plaćaju porez. A to je zbilja zanimljiva zamisao. Dakle, imamo poduzeća koja ostvaruju dobit, a ne smijemo znati gdje ona plaćaju dobit, e, porez na dobit. To je zanimljivo. Dakle, ECR je klub koji se snažno zalaže za demokraciju i ja vas u tome podržavam, to stvarno govorim. No, vi ovdje kažete da imamo iznad demokracije još jednu razinu, odnosno pravila koja se zadaju same korporacije. Znači imamo tržište koje je nadređeno svemu, onda ispod toga imamo demokraciju i onda bi političari možda trebali odgovarati tržištu, a ne obratno. Ne, oprostite. S time se nikad neću složiti. Možda ste me pogrešno shvatili. da, naravno, a vi niste. Ispričavam se što ću to reći, ali transparentnost po ključnim pokazateljima, odnosno prometu, dobiti, broju zaposlenih, i također razni pravni entiteti putem kojih djelujete, dakle privatne i e, poduzeća na poruzi, ona nisu iznad demokracije. Mi imamo pravo na transparentnost, a ako to tržištima smeta, onda ćemo ih vratiti Adamu Smitu igrači na tržištu trebaju znati i raspolagati jednakim informacijama. Ne smije postojati neuravnoteženost kada je riječ o informacijama. Dakle, ja sam potrošač, ja sam također državljanin i možda ću htjeti odlučiti poslovati sa poduzećima koja se pridržavaju određenog kodeksa ponašanja, ne drugog. To je transparentnost tržišta. I ako se poduzeća ne mogu pridržavati tog zahtjeva da izvještavaju potrošače, onda ne smiju poslovati. Ne bi trebalo poslovati. Ili će vjerovati u ono što rade i vjerovati da ono što rade da je dobro za društvo ili se ne smiju baviti poslovanjem. Ako je njihov eh, razlog postojanja izvući dobit od društva, o, a da ljudi ne znaju kako oni izvlače tu dobit, ispričavam se, ali to ne želim prihvatiti. Ako je to vaš odabir, samo izvolite, ali mislim da ECR onda ne bi trebao ostvariti u skorije vrijeme većinu u Europi. Hvala vam. Evo, kao što sam rekla, nadam se da sam uspjela razraditi kompromisne manmane koji su i proporcionalni, ali također koji zadržavaju suštinu, zato jer je u tome ključ. Moramo ostvariti napredak, mislim da ne smijemo zauzeti previše omećani stav, ali u svakom slučaju treba podržati i proporcionalnost, s čime sam se uglavnom složila. E, također slažem se s onima što su kolege rekli, odnosno da ćemo to trebati predstaviti zemljama članicama putem medija, zato jer Nedovoljno plaćanje poreza više nije pitanje samo nerazvijenih zemalja gdje je riječ o mm, proizvodnji sirovina, nego to je zahvatilo i razvijene zemlje i trebamo shvatiti da mnoge zemlje u Europi provode programe štednje i prikupljaju poreze na koje imaju pravo i to moraju moći činiti. Izvješivanje o agresivnom fiksanom planiranju i drugim pitanjima tu pomaže i to u velikoj mjeri. I mislim da smo o tome postigli veliki konsenzus, ali to nije dovoljno, nije dovoljno kako bismo znali kamo usmjeriti istrage. Dakle, mislim da trebamo tu zauzeti čvrsti stav. Ja razumijem što Jean Paul želi reći i da je to nešto što u prvom trenutku mislite da trebamo voditi računa o tome i da ne želimo da se nekomu je nepropisno naplati za kazneno ponašanje. No, kao što je s druge strane rečeno, to onda potiče zemlje da se same zaštite tako što će provoditi loše zakone i ispričavati transparentnost. A Treba nam transparentnost, e, trebamo donositi zakone u tom smislu, a ako neke zemlje ne žele to prihvatiti, onda će ipak morati podleći i priznati da trebaju biti transparentnije, jer ako to Europa učini, onda će se to i proširiti. Ne možemo biti najveće tržište i reći pa čekamo sve ostale da se postigne međunarodni sporazum. Zapravo je sramotno da mm, zapravo mi nismo krenuli tim putem umjesto SAD-a kada je riječ e, o vađenju sirovina. Mi sada trebamo povesti ostatak svijeta u tom pravcu i ja se nadam da ćemo mi to i uspjeti učiniti, da ćemo unutar naših zastupničkih klubova naročito um, unutar odbora za pravna pitanja uspjeti nagovoriti kolege da zauzmu čvrši stav. Evo, hvala vam lijepa s obzirom na kratkom vremenu na raspolaganju, budući da imamo e, trialoge i ostalo, možda se nećemo moći osobno susretati, no možemo razmjenjivati prepisku i svi ćemo vidjeti na taj način što svatko ima za primijetiti. Evo, hoćemo li glasovati zajedno devetog 9.12. dakle će se održati glasovanje kako bismo E, to pripremili na vrijeme za potrebe odbora za pravna pitanja. Sada prolazimo na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je dugoročno financiranje europskog gospodarstva. Nadam se da je to točan redoslijed. Izvjestitelj je Wolf Klinc. Hvala lijepa. Nadam se da imate prijevod na engleski, da sada funkcionira prijevod. Kao prvo, Pozdravljam inicijativu komisiju da otvori široku raspravu po ovom pitanju. Sljedećih nekoliko godina to mora postati uporište europske gospodarske politike jer dugoročna ulaganja su temeljni preduvjeti za gospodarski rast i razvoj, otvaranje novih radnih mjesta i za zadržavanje konkurentnosti. To su područja na kojima trenutno Europa zaostaje. Sigurno se sjećate Lisabonske strategije, čiji je cilj bio 27, e, odnosno e, stvoriti e, najširi gospodarski prostor na svijetu i najsnažniji gospodarski prostor na svijetu. Kada uzmemo obzir strategiju 2020 vidimo da to baš nije krenulo najbolje. Europa ovisi najviše o financiranju banaka 70% našeg gospodarstva se financira bankarskim kreditima, za razliku od SAD-a gdje je obrnuto, možda 25 ili 30% gospodarstva se financira putem banaka, ostatak putem tržišta. Za to postoje različiti razlozi. Mi to nećemo moći od, e, odjednom sve e, potpuno izmijeniti, a to ni ne želimo, ali želimo da temelj za dugoročno financiranje e, bude postane širi. Kako bismo kratko opisali stanje Europske unije, možemo ustvrditi da naši stanovnici e, postaju sve stariji i da se sve, sve više više strahuju od preuzimanja rizika. To baš nije idealni preduvjet za sve što moramo napraviti. Moramo ulagati u istraživanje, tehnologiju, razvoj, telekomunikacije i e, moramo nadoknaditi sve po čemu zaostajemo. I upravo stoga svi koji djeluju na financijskom, eh, na financijskom sektoru moraju doprinijeti. Ne možemo čekati samo eh, reakciju tradicionalnih komercijalnih banaka, također ne možemo očekivati da će tržište kapitala sve to riješiti, već svi moramo zajedno surađivati. Poslovne banke, neovisno u kojem obliku, privatne banke, eh, štedionice, zadruge, sigurno će i dalje biti najveće financijsko područje, izvor financija i to još dugo. Postoje i takozvane razvojne banke. U nekim zemljama ima, mno, ima, ima prilično uspješnih velikih razvojnih banaka, na primjer EKV e u Njemačkoj, Europska banka za obnovu i razvoj, odnosno EBRD. E, sve te banke mogu biti od velike pomoći, e, naime u suradnji sa privatnim ulagačima mogu uspostaviti dugoročne investicijske projekte. Mislim da i ovdje E, možemo e, postupiti uzimajući u obzir najbolja iskustva u nekim zemljama već postoje određeni uspješni pristupi koje trebamo produbiti kako bismo aktivirali razvojne banke i učinili ih više učinkovitima. E, u Velikoj Britaniji postoji program zelenog investiranja, u Italiji nešto slično također nešto e, poput kreditne institucije za obnovu u Frankfurtu. E, to su institucionalni investitori koji e, koji se nalaze u sve, težoj situaciji. Kada mislimo, kada, imamo na umu osiguravati teljska poduzeća, kao što se na koja dijelu putem životnih osiguranja, oni su sve e, težim i težim situacijama zato što su kamate sve manje i manje, što je e, veliki nedostatak za njih i zato ne mogu dugoročno djelovati i upravo zato E, Europska komisija pokušava uspostaviti program dugoročnih investicija i to je e, dobar put kojim bismo svi trebali krenuti. Mi bismo trebali poduzećima olakšati pristup novcu na tržištu E, postoje određeni pristupi. Na primjer u Varšavi postoji jedan, specifični sektor tržišta kapitala koji se e, posvetio inicijalnim ponudama e, dionica i pomaže poduzećima da prikupe kapital. Također private equity i venture capital aranžmani su nešto što moramo također primijeniti. Vidim da i u mojoj zemlji čak i poduzeća srednje veličine e, sve više više plasiraju vlastiti kapital na tržište. Dakle, to je nešto što su prije radile banke i financirale banke, sada ta poduzeća e, financiraju sama. bankama je također teško jer moraju se pokriti vlastitim kapitalom, e, prvenstveno moraju, također istodobno moraju smanjiti svoju zaduženost po kreditima. Prijedlog komisije je da stvorimo mogućnost da i mali ulagači e, mogu uspješno djelovati, jer u mnogim zemljama postoji e, sve više i više potencijala štednje malih ulagača. E, to je jedna mogućnost koju bismo mogli iskoristiti, jer ako ulagači ulažu svoj novac u banke, tada je kamata prilično niska, i, a mnogi ne žele se pojavljivati na tržištu dionica, odnosno ulagati u investicijske fondove, ne žele preuzimati taj rizik. E, zato možemo uspostaviti europske dugoročne investicijske fondove i za male ulagače e, koji e, kratkoročno budu financirani iz privatnih izvora i na taj način se uspostavlja mogućnost da i domaćinstva kratkoročno ne, ne dakle od danas e, do sutra, ali u jedno dogledno vrijeme e, postanu neovisni o e, aranžmanu sa bankama. Također jedna dodatna tema u Europi je nešto što je na lošem glasu, a to je sekuritizacija. E, znamo da e, sekuritizacija je e, balon koji je prsnuo posebice na tržištu SAD-a, no to ne znači da taj pojam sekuritizacije moramo odbaciti zauvijek. Sekuritizacija je nešto što je održivo. Ako se jednokratno upotrebljava, može biti pozitivno i ako se može biti razumni temelj u surad pod nadzorom parlamenta da ohrab, zato bismo trebali komisiju ohrabriti E, da radna skupina za financijsku stabilnost preispita i taj instrument, pa možda čak i nešto što je e, na lošem glasu, a to, su, to je branša alternativnih investicijskih fondova, možda bi to moglo biti nešto što bismo trebali uzeti u obzir kao jedna od dodatnih e, mogućnosti financiranja. Posebice moramo usvrditi sljedeće. Kada govorimo o dugoročnim ulaganjima i potrebom za dugoročnim kapitalom, tada možemo e, sve to aktivirati, pogotovo na području izvan Europske unije, samo ako stvorimo okruženje koje je pogoduje ulaganjima. To nije vezano samo uz e, regulatorni okvir, jer e, s druge strane postoji još jedan dodatni problem, a to je da imamo društvo koje bježi od rizika i bježi od e, najnovih tehnologija i u, tom smislu moramo djelovati i stvoriti povoljnije okruženje. Dakle, na kraju ću ustvrditi da bih pozdravio kada bi komisija provela e, ocjenu učinka o posljedicama primjene ovih različitih instrumenata kada bi odvagnula koristi i rizike. U osnovom, kao što je već je naznačeno, potrebno je provesti e, kalibriranje određenih propisa koji se tiču kapitalnih ulaganja i osiguranja u Europi. Također bi komisija trebala pokušati osigurati da imamo stabilni porezni okvir. Nitko ne, nitko ne želi da primjenjujemo jedinstveni porezni pristup posvuda jednak i to je nerealno, to niti ja ne želim, ali potreba nam je e, ipak pouzdaniji porezni okvir e, koji je usporediv kako bismo mogli preispitati da li baš za najbitnije infrastrukture imamo porezne olakšice ili ne. Naprimjer, kada se sjetim kada se, kada se prisjetim dugoročnih investicija u, sektoru e, prometa, možda bismo tu trebali potaknuti dugoročna ulaganja. Hvala lijepo i očekujem vaše komentare. Um, thank uh, Hvala. Alfredo Paloni, izvjestitelj u Sjeni. Hvala gospođo predsjednice. Odmah želim iskoristiti ovu priliku kako bih e, zahvalio kolegi Wolfu na izvrsno obavljenom poslu, ali ne samo na poslu, nego i na otvorenosti za raspravu. Za raspravu, dakle, po pitanju teme koja je vrlo važna za strategiju rasta u Europi. Dakle, slažem se s tobom, Wolf, kada govoriš o korelaciji koja postoji između dugoročnog financiranja koje je povezano sa rastom i zapošljavanjem. Mislim da je to važno naglasiti, no trebamo biti i samo kritični ako se slažem sa svime onima što je Europa poduzela kako bi se suprotstavila krizi. Naime, te mjere su značajno smanjile ulaganja u Europsku uniju, ali slažem se s time zato jer proživljavamo krizu i kada je riječ o međuovisnosti naših poduzeća, odnosno 75% poduzeća je ovisno o bankarskom sektoru. Mislim da je to nešto što nas razlikuje od drugih eh, regija u svijetu, naročito od SAD-a a najzahvaćeniji je sektor malih i srednjih poduzeća. Dakle, kada je riječ o credit crunchu, imamo jednu situaciju koja postaje doista posebna, da ne kažemo uznemirujuća. Dakle, trebamo ponovno pokrenuti ulaganja, a također razmotiti mjere koje će omogućiti Europi da raste. Trebamo, dakle, razmotriti pitanje institucionalnih ulagača, a sada Trebamo također e, navesti da e, same obitelji počnu ulagati i to dugoročno. Dopustite mi ovdje jedno osobno razmišljenje, a mislim da je e, i Wolf to spomenuo. Dakle, nije riječ samo o profitabilnosti niti o nespremnosti na preuzimanje rizika, nego je zapravo to i kulturološko pitanje. Odnosno, europljani danas nisu skloni ulagati u sektore koje međutim nalazimo na drugim zemljopisnim područjima. I osim toga onome što je Wolf rekao treba dodati da kada je riječ o oporezivanju trebamo se uskladiti Europi. Dakle, i čuli smo iz rasprave prije da kada se potegne pitanje upravo usklađivanja poreznih politika u Europi, onda tu počinjemo i prepoznavati potrebu zajedničkih propisa i to bi ne samo ojačalo ulaganja, nego i učinilo naše gospodarstvo privlačnijim e, inozemnim ulagačima. Ja smatram da ne postoji jedinstveno rješenje za oprava gospodarstva. Postoje različite stroje mišljenja kada je riječ o mjerama koje treba poduzeti, bilo da bi one bile liberalne ili druge vrste, no u svakom slučaju u ovom trenutku za neposredno razdoblje nemamo jedno jedinstveno rješenje, a upravo sada u, u ovom trenutku treba nam više Europe ja sam među onim zastupnicima koji smatraju da nam treba više Europe. Što to znači? To znači da Europa treba pokazati više solidarnosti, ali također i donijeti čvršća pravila, dakle uz e, pravila za proračun, e, pravila i za rast i zapošljavanje i amandmani će ići u tom pravcu, no ja se slažem sa izvješćem koje je izradio kolega Wolf, zato jer je smatram da smo tu zajedno uzeli u obzir i opće dobro i dobro Europe u smislu ne samo da nam treba više pravila nego i više solidarnosti i da naša Europa treba biti Europa naroda. Uh, Hvala Sharon. Za početak pozdravio bih posao koji je obnao ovu temu. Njegov doprinos predstavlja odličan temelj koji naravno treba dovršiti. Zelena knjiga komisije e, predstavlja nešto što bismo mogli istražiti dalje u smislu mogućnosti dugoročnog financiranja gospodarstva, svakako u kontekstu koji je još uvijek kontekst krize a upravo je ulaganje e, ono u što su sve oči uprte. Javno ulaganje e, je 2% ove godine, daleko manje nego prije i te brojke govore nešto. Što se tiče namjere i izvjestitelja da damo podršku bankama za razvoj u smislu transparentnosti. Svakako da prijedlog je hvale vrijedan. Mislim da u izvješće valja uključiti i pojam dugoročnog ulagača. To postoji u Francuskoj jer nije riječ samo o e, nacionalnim bankama za razvoj jer ima i ulagača koji su dugoročne naravi i koji igraju važnu ulogu e, u smislu javnih e, ulaganja, isto tako i privatnih ulaganja. Banke međutim trebaju ostati glavni izvor financiranja, što je glavna razlika evropskog modela za razliku od anglosaksonskog, odnosno američkog modela. Međutim, nekoliko elemenata treba uzeti u obzir. Prvo, treba pojačati kapacitet dugoročnih ulagača kako bi mogli bolje pridonositi financiranju stvarne ekonomije. E, prudencijalna e, pravila i pravila, odnosno propisi o računovodstvu, također trebaju biti jasnije uzeti u obzir. Kolega Polone je rekao da je Wolf spomenuo nužnost e, fiskalne i pravne stabilnosti za ulagača. E, da, tu također e, se slažemo što se tiče cilja, ali nisam siguran da se slažemo što se tiče načina na koji taj cilj treba ostvariti. Fiskalni put je taj kojim možemo ovaj cilj ostvariti. To je naime jedno od sredstava koje valja naglasiti. Također, kao što je i rekao i izvjestitelj, treba pokrenuti financiranje malih i srednjih poduzeća, treba vidjeti kakva su moguća rješenja njihovog pristupa e, financijskim tržištima. Još jedan važan aspekt tiče se procesa konsolidacije e, bankovnih bilanci. Taj postupak traje uz izuzetak nekoliko država i banke i dalje igraju svoju ulogu u pogledu financiranja, ali valja biti oprezan jer ovo izvješće ne smije biti prilika da se dovede u pitanje samo onaj napredak koji je učinjen od 2008. u pogledu bankovne e, regulative. E, CRD 4 i druge regulative su jako važne, ne smijemo ih pocijeniti i ugroziti. Posao koji je obavio kolega Karas u tom smislu je jako dobar. E, Mnogi u ovome e, vide način da se izbjegnu propisi, bazelski propisi 3. Ali e, upravo je ovo bio razlog krize e, sa hipotekarnim kreditima u Sjedinjenim državama. Dakle, ako se isuviše velik naglasak stavlja na vrijednosne papire u bankama i njihovom postupanju znamo da nema stvari koje su bile jako, odnosno uvijek i u potpunosti čiste. E, sekuritizacija treba biti najme visoke kvalitete i trebamo vidjeti što to zapravo je? Što je sekuritizacija visoke kvalitete? Ja se slažem da je to potrebno, ali što to točno jest? Naime, mi moramo pružiti kakvu takvu definiciju toga. Nadalje, e, trebaju nam standardi e, odgovornog ulaganja. Što su to dobre prakse u odnosu na društvo, na okoliš? trebamo znati točno o čemu se radi, kako ne bismo jednostavno potpisivali neki bjanko ček u tom smislu. I ja ću sastaviti amandmane e, koji idu u tom smjeru i nadam se da ćemo dobro, kvalitetno, inteligentno raditi i surađivati svi zajedno na ovom dosjeu. Uh, A sada, Bastian, Bas u ime zelenih, ali izgleda da to ipak neće biti on. Izvolite, kolega. E, ja se ispričavam u ime kolege Basa Ajkuta, koji je izvjestitelj u sjeni za ovo izvješće. On je nam je bio spriječen, nije mogao doći i on će direktno kontaktirati izvjestitelja, on je već radio na tome i pripremio svoj e, doprinos ovom izvješću. To samo toliko u njegovo ime. Hvala, sada u ime ECR-a, Evropski konzervativci i reformisti, dakle opet neko u ime nekoga. E, hvala gospođo predsjedavače, Ja nisam izvjestitelj u Sijeni, to je gospođa Forden i koliko mi je poznato, ona priprema čitav niz amandmana. Slušao sam e, vrlo pažljivo, međutim, kolegu koji je predstavio izvješće, imam nekoliko opaski. E, ja mislim, nadam se da će ovo izvješće biti razumno. E, naravno, naši pogledi se ne poklapaju potpunosti kad je riječ o tome kako pokrenuti ekonomski rast, e, koja sredstva u tom smislu koristiti, kako kojim putem krenuti, kako stimulirati e, rast. Prema tome sasvim je prirodno da se donekle razmimoilazimo. Nažalost, gospodin Lamberts je otišao, inače mislim da smo mogli nastaviti e, debatu koja je započeta e, kad smo razgovarali na prethodnu temu u okviru prethodne točke dnevnog reda. No, svejedno, nekoliko, dvije, tri opaske. slažem se s gospodinom Klincom, e, slažem se s njihovim stavom e, kad je riječ o transparentnom i konzistentnom regulatornom okviru. Međutim, ono što ja postavljam kao pitanje je u redu. Mi već godinama raspravljamo o pravnoj regulativi ja se međutim pitam, nije li možda slučaj da imamo previše e, zakonske regulative koje upravo zato čine čitav sustav netransparentnim i sprečavaju i ograničavaju rast koji nije koji se ne odvija onako kako bismo htjeli. Dakle, to je moj e, prvi komentar. Drugo, možda spornije, ja svačam apel na stabilno fiskalno okruženje, ali tu bi isto tako bio oprezan. Ja se zalažem za kompetitivnost u području fiskalne politike i stoga bi bio oprezan kod ovoga. Ovo je samo e, sporedna opaska koja se odnosi na ono što je rekao kolega Lamberts malo čas. E, konkurentnost u području fiskalne politike svakako je dobra, pomažena i mi bismo je trebali iskoristiti. Eto, to je bilo svega nekoliko e, opaski u moje ime, ali e, kažem kolegica koja je izvjestitelj u sjeni e, će to sve izložiti na jedan kompletni i koherentni način. Hvala. Nema nikoga iz GUE, pa ćemo preći na ostale govornike. Jean Paul je tražio riječ. Hvala. Vrlo kratko. Što se tiče analize, dijeli mišljenje kolege Klinca. Međutim, ipak e, se približavam više Alfredu Linu kad je riječ o fiskalnom e, aspektu problema. Nama je nužna harmonizacija poreske osnovice i stopa. I podržavam e, Wolfa koji je govorio o sekuritizaciji. Naravno, treba nam sekuritizacija visoke kvalitete, ali sekuritizacija općenito nam je potrebna ukoliko želimo dugoročno ulaganje. Pitanje e, loših hipotekarnih e, kredita. Ako pogledate statistiku, e, da, bilo je mnogo propusta u SAD-u, ali evropska sekuritizacija je bila daleko ozbiljnija, pogotovo ona koja nije uključivala e, instrumente američkog e, tipa. Eto, samo toliko. Naglašavam dakle da bez sekuritizacije nema ulaganja dugoročne naravi. U redu, hvala. Kolegica Gal Hvala lijepa. Slažem se s gospodinom Clinton, ali dvije stvari želim naglasiti, a odnose se na točku 5. Činjenica jest da u Europi banke osiguravaju dugoročna ulaganje. No to nije zato Problemi ne nastaju zbog lošeg gospodaranja. Naravno, ulaganja moraju biti sigurna, transparentna. I to moramo priznati na svaki način. No kad je riječ o novim fondovima, novim načinima financiranja, moramo naglasiti ipak ulogu državnih potpora kao mogućnosti budućeg dugoročnog financiranja. Ne slažem se s tvrdnjom da je država nužno loš upravljač, odnosno loš vlasnik. A slažem se pak e, s time da je dobro uspostaviti nacionalne regionalne banke za razvoj dugoročno gledano, pogotovo za prekogranične projekte, to bi bilo i tekako korisno. Regionalne banke za razvoj su, ponavljam, jako dobra ideja. Okvirni program za konkurentnost bio bi također koristan za financiranje malih i srednjih poduzeća, no valja pritom naglasiti da standardi, računovodstveni standardi koji se provode na uniformirani način svuda u Europi su također dobra ideja jer tako ćemo postići veću odgovornost i veću transparentnost. I na kraju, ako uz Uspoređivanje poreskih osnovica, stopa i općenito poreske politike, kratkoročno gledanje, harmonizacija fiskalne politike ne bi mogla biti dobar odgovor na probleme s ulaganjem u projekte koji se tiču infrastrukture. Možda dugoročno gledano da, možda bi dugoročno harmonizacija poreske politike e, bila dobra, ali za sada nam je dovoljna, čini mi se, koordinacija. U redu, hvala. Javlja li se još netko za riječ? Volof, e, hoćeš ti još dovršiti? Da, hvala samo da se zahvalim kolegama koji su iznijeli svoje komentare, uključujući i izvestitelje u sjeni koji nisu danas ovdje prisutni. Samo možda kratki odgovor kolegi. Kada govorimo o stabilnoj fiskalnoj situaciji, ja ne mislim nužno na harmonizaciju porezke osnovice, mislim na sustav koji se neće mijenjati iz godine u godinu. Daću vam jedan primjer. Najveće njemačko osiguranje Allianz odlučilo se za jedan dugoročni investicijski plan u Norveškoj jer su smatrali da je na temelju statistike to dobar, dobro ulaganje, dobra odluka. Međutim, nakon svega nekoliko godina sustav se u Norveškoj promijenio u tolikoj mjeri da je dobit koju su oni očekivali od tog projekta zapravo bila prepolovljena. To je ono što ja mislim kad kažem nestabilnost. I tako nešto zapravo eh, odbija potencijalne ulagače. Hvala. Hvala. Gledam na rokove. 30. prosinca u 12. je rok za podnoženje amandmana. 9. siječnja ćemo raspravljati, a nadajmo se glasovanju 22 e, sjećanja i onda bi to se glasalo na drugoj plenarnoj sjednici u veljači. Ja sad predlažem da napravimo pauzu od pet minuta, provjerimo tko je sve ovdje, odnosno je li ovdje svatko tko treba biti s obzirom na naš e, dnevni e, red i sljedeće točke dnevnog reda i da onda nastavimo. Hvala. Okay. Uh, the rapporteur. Oh yeah, he's there. He's walking back Just to his checking place. we've got everybody. Provjeravam jesu li se svi vratili, da nikoga nismo putem izgubili. Sada nastavljamo sa točkom dnevnog reda broj 6. Izvješće gospodina Fabricija Bertota i razmatranje amandmana. Dajem riječ izvjestitelju za mišljenje. Hvala, nažalost mikrofon je isključen ne čuje se dobro. Hvala, gospođo predsjednice. Evo, kao što sam rekao, radio sam na izradi ovoga izvješća koje sam imao prilike već prikazati ovom odboru prije nekoliko tjedana i zaprimio sam otprilike 28 amandmana. Dakle, praktički jedan amandman po redku izvješća. Radili smo uskoj suradnji sa izvjestiteljima u Sijeni, sa savjetnicima drugih klubova kako bismo sveli na što manji broj i ove amandmane i kako bismo ih mogli uklopiti u kompromisne amandmane. Izvješće se bavi mogućnošću da poduzeća promatraju radnike kao osobe koje financiraju njihovo poslovanje. Ovo je vrlo specifična tema između ostalog i zato što to područje kojim smo se bavili je, se povezuje sa fiskalnom politikom, a znamo da kao parlament nemamo takvih ovlasti, tako da smo se mi zadržali na nekim općenitim mišljenjima, no čitajući tekst kolegice iz odbora EMPL mogu reći da je i on dosta općenit. Kada je riječ o amandmanima, a kasnije ćemo čuti i mišljenje ovdje prisutnih kolega, od tih 28 amandmana mislim da je većina prihvatljiva zato jer oni predstavljaju poboljšanje samoga teksta, a idu u istom pravcu koji smo si mi zadali. Zaprimio sam također i mišljenja o kompromisnim amandmanima i tu dva mišljenja od tri je su preuzela konsenzus od onih koji su, zapravo dobili su konsenzus onih koji su predložili amandmane. E sada, ono oko čega će se rasprava vrtjeti je pitanje amandmana B, odnosno amandmana kojim se htjelo unijeti jedno određeno razmišljanje koje je povezano sa mogućnošću da oni radnici koji su otpušteni iz gospodarskih razloga, dakle koji se nalaze na tržištu rada, koji su nezaposleni zbog gospodarske krize, Dakle, da ti radnici koji u svojim zemljama primaju naknadu za nezaposlenost ili drugu socijalnu pomoć kako bi mogli preživjeti. Dakle, evo ja sam tu predložio mogućnost da ti radnici vlastitom odlukom i uz pristanak samog poduzeća Dakle, tu sam dao maksimalnu mogućnost djelovanja svim uključenim stranama da, e, rekli smo mogućnost da radnici preusmjere ono što primaju u vidu naknade za nezaposlenost u isto poduzeće i da to dovede do ponovnog uspostave, ponovne uspostave radnog odnosa sa poduzećem. Dakle, to je jedna mogućnost da se vrati u gospodarstvo one resurse koje bi države svejedno izdvojile i da se vrati također dostojanstvo radniku koji će zadržati svoje radno mjesto u vlastitom poduzeću. Pozivam one koji se ne slažu sa ovim kompromisnim amandmanom da još jednom razmisle možemo ga smatrati amandmanom e, socijalne vrste, a ja smatram da nema ničega socijalnijega nego da održavamo dostojanstvo radnika time što ćemo omogućiti da zadrži radno mjesto, a ujedno mislim da nema ništa liberalnije nego koristiti javna sredstva koja i onako se koriste, koja se troše u jednoj poslovnoj djelatnosti u produktivnom proizvodnom ciklusu u privatnoj djelatnosti čija je glavna svrha stvaranje dohotka. Hvala lijepo izvjestitelju. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Najprije želim zahvaliti izvjestitelju za mišljenje na njegovom izvješću i predloženim kompromisnim amandmanima. Vjerujem da imamo dobar tekst pred nama jedan koji odgovara na pozitivne tendencije programa e, financijskog sudjelovanja koji se pojavljuje u mnogim državama članicama. Također ova tema je vrlo aktualna posebice u ovo vrijeme kada pokušavamo pronaći posljedice i uzroke krize i da da je potrebno pokušati pronaći rješenje na ovo pitanje na razini Europske unije. Potrebno je uspostaviti opći europski okvir e, i donošenje smjernica na razini Europske unije. Potrebna nam je platforma koja omogućuje uzajamno priznavanje e, vlasništva nad imovinom od strane uposlenika u cijeloj Europi i mislim da bi e, komisija trebala tu igrati veću ulogu E, svi koraci se trebaju usredotočiti na dugoročnu viziju, na održivo uključivanje i trebali, sve bi trebalo biti na dobrovoljnoj osnovi i slijediti načelo jednakosti svih radnika i potrebne pozornosti. Vezano uz fiskalnu politiku, u odnosu na nadnice i politike zapošljavanja i programe e, financijskog sudjelovanja uposlenika i dalje postoji mnogo manevarskog prostora, a istodobno moramo napraviti još mnogo posla. U svakom slučaju bih potaknula komisiju da analizira pomnije ovo područje, da prikupi primjere, posebice primjere najboljih iskustava i uspostavi temeljna europska načela kojima bismo, trebali, kojima, kojima bismo se svi trebali rukovoditi. Također, nesumnjivo, moramo pokloniti više pozornosti pitanju poreza i problemima sa dvostrukim, potencijalnim dvostrukim oporezivanjem. No, istodobno moramo pronaći europski način da pomognemo nacionalnim nadležnim tijelima vezano uz olakšice, ove porezne programe i porezne sustave. E, ukratko, ako mogu komentirati amandmane izvjestitelja, e, mislim da je ovo vrlo zanimljiva ideja, no imam određene probleme sa načinom implementacije ove zamisli i zato sam pitala svoje kolege iz drugih odbora, posebice odbora za zapošljavanje, da iznesu svoje prijedloge, pa bih vas zamolila da više vremena posvetite provedbi svega ovoga u praksi, odnosno da li mi možemo pružiti podršku ovome. U ime kluba zastupnika ALDE, e, Filip nije ovdje, želi li netko drugi nam se obratiti? Ne. Za zelene. A Filip ovdje se izvoli. Malo trčimo pred rudo. Kada budeš spreman, izvoli. Zapravo svi smo čuli o čemu se radi i mi zahvaljujemo izvjestitelju na njegovom trudu. Vodili smo vrlo plodonosnu raspravu. Uvijek spominjemo ista načela. Važno je da e, se uposlenici potiču da ostanu duže raditi za jednu tvrtku, ali potrebno ih je također i motivirati na različite načine financijskog sudjelovanja. Neki sustavi već postoje, oni su fakultativni u nekim tvrtkama, no u posljednicima je potrebno staviti na splanjen da sami donesu odluku koje potice će prihvatiti kako oni trebaju izgledati vezano uz kompromise. Kompromis A slažemo se sa oblikom teksta, no zapravo pokušavamo nekoliko puta reći jednu te istu stvar pa se ponavljamo, pa možda bi ovdje bila bilo zgodno preformuliranje koje ne utječe na značenje, ali rečenica koja se ponavlja na početku i na kraju stavka, možda bi se e, trebala izbrisati, kompromis C i njega podržavamo. To je vrlo jasan kompromis koji je i izjava o činjeničnom stanju. Kompromis B, tu imamo određene probleme. Slažem se da ako uposlenici moraju napustiti određenu tvrtku za koju rade, mogu uložiti u nju, ali tada se prema njima ne smije postupati na drug, drugčije nego prema drugim dioničarima, jer oni tada preuzimaju funkciju dioničara i u tom slučaju mislim da prijedlog kojeg ste iznijeli zapravo ne, nema dodanu vrijednost, e, jer oni to mogu napraviti, ništa ih ne sprečava u tome da to ne učine i zato je za nas kompromis B nešto što je teško prihvatiti. Evo, nekoliko riječi s naše strane o tome. Hvala. Da li se netko javlja u ime zelenih? Ne. Netko i, u ime ECR-a, Europski konzervativac i reformista. Kamel nije ovdje. Javlja li se netko drugi za riječ? Pa da ćemo vrlo brzo završiti. Nemamo daljnjih javljanja za riječ, pa ću se vratiti našem izvjestitelju. Fabricio, izvolite, imaš riječ. Pa kada je riječ o stavu Aldea, zaprimio sam jedno priopćenje koje se odnosi na kompromis B. Dakle, ako budemo imali e, tu podjelu, onda bi oni bili spremni to podržati. Pa ja sam spreman pristati na podjelu na dijelove ovoga kompromisa. I koliko mi se čini i klub ALDE je isto spreman to učiniti i podržati onda kompromisni amandman B u tom obliku. I'm, I'm more than glad to respond. I think that is vrlo rado ću odgovoriti. Mislim da me niste baš dobro razumjeli. Zamisao koja stoji za kompromisa B je da, primjer, ako netko dobije otkaz, može uložiti svoj novac u tvrtku, no tada ima li tvrtka obvezu ponovno e, dati zaposlenje toj osobi, to je čudna obveza jer moramo razlikovati dioničare tvrtke, uprave tvrtke i uposlenike tvrtke. To su e, tri posve različita odnosa i ako ćemo ih međusobno povezati, tvrtka to može napraviti, može utvrditi da će ponovno uposliti, zaposliti sve dioničare, no tada e, oni uposlenici koji su dobili otkaz mogu e, dobiti većinsko vlasništvo u tvrtki, zato će oni odlučiti tko će se zapošljavati, tko ne. U obliku u kojem kompromis je sada ideja koja stoji za njega je prilično čudna i teško je možemo pružiti podršku, pa mislim da e, ako, to, e, ako, ako taj kompromis e, razbijemo na dijelove i glasujemo zasebno njemu da to neće na puno pomoći, ništa ne sprečava tvrtke da li sada to tako naprave, ali moramo to dodatno razmotriti. Žele li... Čini mi se da komisija želi intervenirati. Ako želite možete, imamo dovoljno vremena jer izvjestitelj za mišljenje u okviru sljedećeg točka dnevnog reda nije došao pa se malo možemo sami zabavljati. Pa nije nužno za sada time moramo ispuniti vrijeme. Razumio sam eh, sav kluba ALDE koji mi je pojašnjen. Ja sam zapravo samo napomenuo da sam dobio napismeno ovo mišljenje gdje su predlagali da se podijeli e, jedna rečenica u kompromisnom amandmanu B i ja sam samo rekao da je to moguće. Oni su dakle tražili da se glasuje u dva dijela i ja želim reći da je to svakako moguće. Sada zašto treba na različiti način postupati prema onima koji financiraju jedno društvo, dakle bez obzira na e, činjenicu da li se radi o otpuštenim radnicima. Dakle, taj prijedlog se odnosio na ovo stanje u kojem se nalazimo i na to da smo pogođeni krizom a u svakom slučaju kada je riječ o zapošljavanju u tu državu je mnogo ulažu. Nisam e, govorio o isključivo privatnom ulaganju, nego o ulaganju koje se odnosi na sredstva koja su u početku javna. Dakle, to su sredstva koje države namjenjuju nezaposlenima u obliku različitih naknada, pomoći i tako dalje prema socijalnom sustavu različitih država. Želim naglasiti prvu točku zato jer ne želim razlikovati ovdje te resurse, nego se radi o resursima koji se razlikuju na izvoru, zato jer naknadu za nezaposlenost primaju nezaposleni, ne drugi. Dakle, ja sam samo htio namijeniti taj dio javnih sredstava financiranju privatne djelatnosti. To nije razlika koju mi činimo, nego je to razlika koju treba učiniti u okviru svog sustava socijalnog osiguranja svaka zemlja članica. Osim toga, slažem se s onime što su rekli kolege iz socijalista i demokrata. Ako postoji neka nedoumica, trebamo možda još dodatno promisliti i vidjeti možemo li naći neku dodirnu točku, jer mislim da su svi prihvatili zajedničke elemente ovoga dokumenta koji ide i u pravcu koji podržava Europu, a na, također nastoji iznaći razne mogućnosti financiranja poduzeća i pružiti mogućnosti radnicima da se na strukturiraniji način vežu za to isto poduzeće. Evo, mi smo se usredotočili na ove zajedničke odlike i s time u vezi moram napomenuti da su i brojke s time u skladu. Dakle, ako je od 28 amandmana odbijeno samo od dva, zato jer su zadirala u sadržaj čitavog odlomka. Dakle, mislim da komisija koja e, smatram, i tu se slažem sa kolegicom iz SND-a, treba još mnogo poraditi na tome zato jer e, iza ovako složena pitanja ima mnogo, mnogo rada, osim toga naročito zato što su sustavi različiti od zemlje do zemlje. Hvala vam, malo se zabavljamo sami sa sobom, ali e, željela bih dati riječ komisiji, obzirom da još uvijek imamo 25 minuta prije što stigne sljedeći izvjestitelj za mišljenje. Evo, bit ću velikodušna u, smislu vremena prema komisiji. Hvala, gospođo predsjednice. Neću sada ulaziti u pojedinosti rasprave, već bi samo želio istaknuti na, na višoj razini što je komisija poduzela na ovom području. Vrlo kratko. Sudjelovanje uposlenika u vlasništvu je bilo uključeno u akcijski plan Europske komisije o korporativnom upravljanju i e, zakonu trgovačkih društava koji je bio objavljen prije godinu dana. Mi smo također podcrtali ekonomsku relevantnost e, široke osnove sudjelovanja uposlenika u vlasništvu kako bismo ojačali transparentnost i kvalitetu korporativnog upravljanja u tvrtkama E, programima financijskog sudjelovanja uposlenika. E, mnogo empiričkih e, studija je dokazalo da se na taj način ojačava konkurentnost i učinkovitost tvrtka, tvrtki s jedne strane, s druge strane da uposlenici postaju motiviraniji. Postoji izravna pozitivna korelacija između gospodarskog razvoja, konkurentnosti i zapošljavanja također postoje e, koristi e, dugoročno gledajući i za tvrtku i za uposlenike na ovaj način. Drugo, pilot program Europskog parlamenta o promicanju sudjelovanja uposlenika u vlasništvu tvrtki e, u redovnim intervalima se u cijeloj Europskoj uniji procjenjuju ti programi i oni su ustvrdili da postoje prilično velike razlike između država članica, a posebice to odnosi na programe koji su prekogranični. I Zato smo prethodno opisali e, moguće regulatorne i neregulatorne mjere koje se mogu poduzeti kako bi se potaknulo sudjelovanje uposlenika e, u e, i radničkog dioničarstva. E, na primjer, možemo pojačati transparentnost e, vezano uz e, najbolje prakse u regulatornom okruženju i poreznom opterećenju. Privremeni rezultati tih pilot projekata i najbolja iskustva iz različitih država članica će se raspraviti na konferenciji 13. siječnja ovdje u Briselu. E, povjerenik Barnje će iskoristiti tu prigodu da iznese e, ključno izlaganje o radničkom dioničarstvu na temelju svih tih projekata koji su provedeni. Hvala. Želi se još netko javiti za riječ? Izvjestitelj se konzultira. Fabricio, želiš li se ponovno javiti za riječ? Evo samo jedna kratka detaljna napomena. Naravno zahvaljujem komisiji i slažem se sa svime onima što je rečeno. No, samo jedna napomena koja se odnosi na prijevod, odnosno u tekstu na talijanskom jeziku naslov ovog izvješća govori o sudjelovanju radnika u dobiti poduzeća, odnosno profitu profit na engleskom, a ovdje govorimo zapravo o poslovanju poduzeća. Dakle, ne bih htio da dođe do zabune među talijanskim kolegama i da oni pomisle da je riječ o podjeli dobiti. To je posljedica, ali zapravo naslov je sudjelovanje u poslovanju poduzeća, a ne u dobiti. Hvala lijepo. li se još netko za riječ? Rečeno mi je da će Andreas doći za 10 minuta u odnosu na naš program rada, što znači da sada imamo 20 minuta još na raspolaganju. A zapravo nemamo baš mnogo toga što možemo napraviti tijekom tog vremena. Pa ćemo sada jednostavno napraviti stanku od 15 minuta i nadam se da ćemo nakon toga uskoro moći nastaviti s radom. Hvala. Okay, everybody, we've captured our rapporteur. Um... Evo, došao nam je izvjestitelj za mišljenje koji imao neke probleme sa putovanjem. Pa sada možemo započeti sa raspravom točke dnevnog reda broj sedam pravila o postupcima za obeštećenje na temelju nacionalnog prava zbog kršenja odredbi zakona o zaštiti tržišnog natjecanja država članica i Europske unije. Izvjestitelj za mišljenje je gospodin Andreas Švab. Andreas, izvoli, imaš riječ. Hvala, gospođo predsjedavateljice, dragi kolege. Drago mi je da danas imamo prigodu prvi puta razmotriti amandmane prošli tjedan smo već e, analizirali izvješće izvjestitelja u Sijeni. Vodili smo zanimljive razgovore i odredili smo prvu smjernicu koju bismo trebali slijediti. Drago mi je da smo se usuglasili da europska pravila o tržišnom natjecanju su prioritet za sve kolege i da mogućnost izrade načela za različite programe e, zapravo može predstavljati samo određena izuzeća i u tom smislu smo abroktivno prošli kroz sve amandmane. Nismo sigurni da baš možemo e, kod svih amandmana sklopiti e, kompromis, ali slažemo se da ćemo ovog tjedna se ponovno sastati sa e, predsjednicima Europske komisije kako bismo pokušali pronaći odgovor na pitanje koliko značajni koliko značajno, koliko je značajno ova pravila za provođenje pravila o tržišnom natjecanju Europske unije. Vrlo rado bih vam iznio pregled ovog dosijeja. Znate da između ovog odbora i odbora Juri postoje razlikovanja u smislu toga koji odbor je nadležan za koje elemente ovih pravila i drago mi je da nakon dva mjeseca su se ova dva odbora ipak usuglasila i dogovoreno je da kod članaka 5 i 10, 17 i 18 će odbor Juri imati isključivu nadležnost i u smislu tih članaka, odnosno definicija i uvodnih izjava u članku 4, ovaj odbor će imati isključivu nadležnost za članke 6, 7, 8 i 19 do 22 i članak 4. U svim drugim područjima postoji zajednička nadležnost te se unapred veselim dobroj suradnji sa izvjestiteljem gospodinom Rapkom iz odbora Juri i s njim se već u nekoliko prigoda se razgovarao i zapravo ne znam točno kada će on nam predočiti e, svoj nacrt izvješća i kada ćemo, i kada ćemo dobiti usuglašenu verziju njegovog izvješća. U svakom slučaju morat ćemo rad ovog odbora prilagoditi radu odbora Juri. U svakom slučaju 28. siječnja će odbor Juri moći glasovati o ovom prijedlogu i ako naše tajništvo bude e, angažirano radilo na amandmanima, tada ćemo se moći 27. siječnja sastati e, u okviru ovog odbora Čuli ste da u vijeću se vodi rasprava o mišljenju pravne službe vijeća. Naime, da li e, vijeće na temelju e, članka jedan ili tri je zapravo e, sam nadležan. Komisija je se pozvala na dva pravna temelja. Ako komisija uspije, tada će vijeće insistirati na promjeni pravnog temelja, no međutim za sada postoji suglasnost u vijeću po tom pitanju, e, tako da postupak i dalje se vodi e, pri Europskom parlamentu. Općenito govoreći, ovaj prijedlog je prikupio mnogo amandmana, ja sam ih sastavio osobno, sve to, sve to neophodno, jer ako e, Europski sud je proveo dva predmeta u okviru svoje sudske prakse, vezano za ovo pitanje, prvenstveno vezano uz tajnost dokumenata koje do, kojih dospije Europska komisija u okviru zaštite svjedoka, javnost ne bi smjela imati pristup tim dokumentima. Ali isto tako se ne smije općenito govoreći automatski odbijati pristup javnosti e, vezano uz te dokumente. Što se tiče zaštite svjedoka, znači Europska komisija za to zalaže već dugi niz godina, ali za potrošače je to od presudnog značenja, jer mnogi e, karteli bez tih programa oblažavanja kazni zapravo uopće ne bi bili otkriveni i zato bi bilo mnogo, e, bilo bi najvažnije da ustvrdimo da najuspješniji predmeti koje je Europska komisija proteklih godina provela su bili oni koji su e, se e, temeljili na programima ublažavanja kazni i oni su doprinijeli dodatnom otkrivanju kartela i e, poduzeća koja su bila uključena u te kartele su pomogla njihovom otkrivanju. Oni su prijavili postojanje kartela Europskoj komisiji. Oni su bili, njihove kazne su zbog toga bile ublažene, ali nisu bili izuzeti od plaćanja obeštećenja potrošačima. Dakle, oni i dalje podliježu odgovornosti prema potrošačima kojima su nanijeli štetu, ali ovim samoprijavljivanjem e, komisija je u mogućnosti ublažiti kaznu za poduzeće koje e, prvo prijavi postojanje kartela. To je na unutarnjem tržištu vrlo, vrlo bitno i zato sam zahvalan e, kolegama e, što, koji su izradili amandmane. Mislim da je u uvodnom dijelu s moje strane time sve rečeno i sada me jako zainteresira e, kako će kolege iz drugih klubova zastupnika objasniti svoje amandmane koje su oni sastavili. Hvala. Hvala. Izvjestiteljica u sjeni, Angeline. Ja bih želio zahvaliti gospodinu Švabu na njegovoj intervenciji i na tome što nam je pružio prigodu prošli tjedan da razmijenimo mišljenja u ovom dosjeu. Naravno da i dalje moramo razgovarati o ovoj temi jer je e, e, ističe nam vrijeme. Do 27. siječnja moramo dovršiti razmatranje, što znači da moramo naporno raditi od sada. Što se tiče same rasprave i pravnog temelja, želio bih vas podsjetiti na činjenicu da kada govorimo o ovom pitanju, od uvijek je bilo jasno da je to nešto što se tiče pravila o tržišnom natjecanju, ali je također usko vezano i uz učinkovitost odgovornosti, učinkovitu odgovornost koji je temeljni dio pravnih akata također i zato mnogi zahtijevaju da e, je zapravo zakon e, pravilan pravni temelj ovog dosjea pa mislimo da zato je pravni temelj kojeg je predložila komisija e, dopušta intervenciju parlamenta i dopušta nam e, da ostvarimo i naše ciljeve. 25 e, amandmana smo podnijeli, od tih amandmana samo dva amandmana su E, dolazi iz ovog odbora. E, zapravo samo dva se primjenjuju, ostatak se odnosi na nadležnost odbora Juri. E, ova inicijativa vezana uz zahtjeve za obeštećenje je dio stupa privatnog prava kada komisija je govorila o tom pitanju na raspravi sa povjerenikom i zastupnici EPP-a demokrata su spominjali potrebu određivanja prioriteta E, zakonodavstva u ovom području, posebno što se tiče e, unakrsnih mjera, no na kraju svega to je inicijativa koja se ne odnosi samo na određene vrste mjera, već na e, opće mjere odbor Juri sada je preuzeo važnu ulogu i mora biti vrlo dosljedan kako bi sve primijenio sveobuhvatno. E, moji amandmani se tiču sljedećeg. E, većina amandmana je tehničke prirode, no mi zapravo pokušavamo iznijeti ideju konsenzusa, e, odnosno sporazumnog rješavanja sporova, što znači da se naknade šteta moraju isplatiti u nekim slučajevima, no obeštećenja se mogu e, isplatiti i u različitim oblicima kako bi potrošači bili zadovoljni rješavanjem i u budućnosti. Drugo, mislim da je vrlo bitno da zajamčimo da postoji mogućnost e, pokretanja tužbi od strane jednog pojedinca ili predstavnika e, nekoliko pojedinaca koji su bili žrtve žrtve. E, to moramo dopustiti zbog razloga pravne sigurnosti, zbog nekih drugih razloga, tako da na posljedku nemamo proturječna proturječne presude. E, naravno, države članice to moraju urediti same na svojoj razini, no to je odredba koja je ugrađena u načela ove inicijative. Također moramo zaštititi programe ublažavanja kazni ili e, je kod slobođenja od kazni. Moramo uspostaviti ravnotežu između tih programa, ali moramo zajamčiti pravo na obranu e, optuženika. Njima je potreban pristup informacija e, kako bi se mogli braniti. A tu pokušavamo uvijek zajamčiti e, pravila e, kontrole i provjere, e, no moramo zadržati fleksibilnost kako razlikujemo informacije u dokumentima. Naravno, postoje problemi vezani u zaštitu svjedoka, možda će i tu biti neke informacije koje bi nam mogle biti korisne, e, no možemo izostaviti identitet svjedoka, to nije relevantna informacija. Dakle, može se dogoditi da jedan dio dokumenta je relevantan, drugi nije i tu moramo povući granicu razlikovanja između te dvije različite vrste dijelova dokumenta kako bismo smo zaštitili učinkovitost programa ublažavanja kazne To je ono što predlažem. Što se tiče pravila o tržišnom natjecanju i mogućnosti e, da e, obeštećenje se tiče i, na i tvrtki i potrošača. Tu imamo zapravo dvije razine, jer ponekad tvrtka može obeštećenje rasporediti klijentima ili pojedincima. E, u svakom slučaju mora postojati mogućnost da isto obeštećenje bude isplaćeno na obje razine, no ne smijemo e, e, dopustiti udvostrećivanje isplata naknada obeštećenja. Moramo se zaštititi od toga i istodobno se moramo pobrinuti da e, ne postoje obeštećenja koja izostavljaju kazne, e, moramo razlikovati, e, ne bi, ne, postale, razlika između privatnih i javnih sankcija, što znači da e, tijela za tržišno natjecanje neće procjenjivati privatnu imovinu, ali će analizirati pitanja tržišnog natjecanja. Ako postoji alternativno rješavanje sporova, odnosno sporazumno rješavanje sporova, tada je potrebno osigurati pravilnu naknadu žrtvama svih kategorija, no to se mora dogoditi što je moguće ranije kako bi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja mogla poduzeti mjere i da nema nepotrebnih odgoda. To su neke od opcija koje bismo trebali uključiti u konačni tekst. Postoji također još nešto o čemu moramo razgovarati, a to su e, grupne sankcije preporuka koja određuje grupne sankcije a ona nije obvezujuća, bi mogla značiti da za nekoliko godina se može dogoditi da imamo situaciju u kojoj skupne tužbe će biti vrlo različite i vodit će se mnogo različitih predmeta o različitim državama članicama, pa zato mislim da ne bismo u ovom trenutku trebali posijati sjeme e, divergentnosti, već moramo slijediti neka zajednička načela kako imamo uravnoteženi pristup e, na prekograničnoj osnovi. Države članice moraju moći osigurati skupne tužbe, skupno pokretanje tužbi kako bi zaštitile ljude u smislu obeštećenja, ali ne bismo moramo razmišljati i o kumulativnom učinku koji bi mogao biti veliki. A što se tiče ostataka, ostatka drugih tužbi, potrebno je uspostaviti određeni skup načela koji se primjenjuju u različitim državama članica, da ne moraju usvajati dodatne mjere. Inicijativa u svakom slučaju omogućuje tu opciju razmijenili smo gledišta, veselim se radu sljedećih nekoliko mjeseci i želim izraziti svoje zadovoljstvo dosadašnjim radom i e, uspješnim, e, također uspješnim dijalogom sa izvjestiteljem. Prije svega bih željela zahvaliti izvjestitelju na tome što je radio na način koji je uključio mnoge dionike Slažem se sa mnogo toga što je rekla gospođa Sančez, se neću na to više referirati, ali željela bih općenito dodati. Često se kaže da je važno da postoji pravično suđenje, da je zadovoljena pravda vezano uz poduzeća koja e, su dio kartela i slažem se s tim jer sve to ima veze ponekad često i na temeljna prava, no vezano uz programe ublažavanja kazni. To nije zapravo pravično suđenje, jer to automatski znači da jedna od stranaka koja je bila uključena u kršenje propisa je dobila određenu prednost, zato što su prijavili druga poduzeća u tom kartelu i e, odobrene su im financijske E, olakšice i zapravo su izuzeti od kazni. Mislim da to nije pravično suđenje Čini mi se da je komisija, da komisija automatski primjenjuje programe oblažavanja kazni, ali smatra da je to jedini način otkrivanja kartela ja bih voljela čuti od komisije razlog zašto se e, ne ulažu više truda i u druge metode istrage osim u programe ublažavanja kazni. E, program oblažavanja kazni je jedna od mogućih metoda, ali možda, e, sred, možda posljednje sredstvo kojem se pribjegava, ali ne mora se odmah primjenjavati. Također mislim da je e, kršenje ugovora ako, u slučajevima kada se automatski aktivira zabrana objave podataka jer je jedno od načela ugovora transparentnost. Netko vrlo angažirano telefonira. Dakle, ne možemo dopustiti posemašnju zabranu objave podataka, ali to je protiv ugovora. I svaka zabrana objave podataka se mora e, opravdati za svaki pojedini slučaj. Možda nacionalni suci bi e, trebali donositi odluku o tome, ali trebali bismo im ipak dati neke smjernice, ali oni će biti koji će za svaki slučaj zasebno donositi konačnu odluku. Također, izvjestitelj je pokušao u amandmanu 158 vezano uz članak 6 iznijeti određene smjernice. To je vrlo nezgodno, delikatno pitanje, jer ono o čemu govorimo je mogućnost e, prevrtanja tereta dokaza. Također mi nije jasno što izvjestitelj e, predlaže. Dakle, najprije se mora dokazati da je pretrpljena šteta, a to se može dokazati samo ako postoji pristup informacijama. A pristup informacijama možete dobiti samo ako ste mogli dokazati da ste pretrpjeli štetu. Dakle, to je nešto poput začaranog kruga i vrlo teško je žrtvama e, takvih e, postupaka koji narušavaju tržišno natjecanje da pokrenu bilo kakvu tužbu pred sudom, jer neće nikada moći doći do informacija koje su im potrebne da bi dokazali da su pretrpjeli štetu. E, mislim da je vrlo teško doći tu do rješenja, jer činimo nemogućim e, manjim žrtvama velikih kartela da ikada iznesu svoj slučaj pred sudom i da im se ikada isplati obeštećenje. Podržavamo pojam e, kolektivnog obeštećenja ili pravnog lijeka. Vidjet ćemo na sastanku sa izvjetiteljima u sjeni. Možemo li se možda približiti još više tom rješenju. U svakom slučaju podržavamo e, pojam kolektivnog pravnog lijeka, odnosno pravne pomoći. Potrebno je uspostaviti ravnotežu između izvršenja na javnoj razini i izvršenja na privatnoj razini. Potrebno je približiti ta dva aspekta. I na posljedku, vezano što je gospođa se spomenula, zahtjevi za obeštećenje i kazne. Kazna nije kompenzacija, nije obeštećenje, već je kazna za kršenje propisa i moramo je odijeliti od isplate odštete. Naravno da to se mora biti napravljeno na razuman način, ali e, tvrtke koje smatraju da se prema njima postupa nerazumno, nerazumno trebamo im odaslati poruku nemojte raditi e, i uključivati se u kartele. To je najjednostavni način da izbjegnete kazne. Dakle, nemojte e, kršiti propise tržišnog natjecanja. To je najbolji mogući recept. U ime zelenih javlja li se netko za riječ? Da, ja ga mijenjam. Još jednom ispričavam se u ime kolege koji nije mogao doći na sastanak. Nekoliko riječi umjesto njega, dakle. E, općenito gledano, pozitivno reagiramo na ovo izvješće, ali za početak dvije opće opaske. Prva. Za većinu žrtava kršenja prava tržišnog natjecanja danas nije moguće ostvariti njihovo individualno europsko pravo na obeštećenje. Također je gotovo nemoguće e, vidjeti koliki je utjecaj ovoga na tržište što izaziva nepovjerenje kod potrošača, nepovjerenje u unutarnje tržište. To je prva opća opaska. Druga se odnosi na jedan problem s tim u vezi. Ukoliko se poduzeća ogluše na pritužbe e, potrošača, može ih se optužiti također za kršenje tržišnog natjecanja. Međutim, nažalost, amandmani koji su do sada predloženi ne omogućuju da se ovi problemi na adekvatan način riješe bez mehanizma e, kolektivnog, odnosno skupnog postupka, skupne kolektivne tužbe. Trebamo vidjeti kako možemo stati na kraj kršenjima prava na tržišno natjecanje za neka od poduzeća. E, trenutačna nemogućnost pokretanja skupnog e, postupka ide na ruku mnogim poduzećima koja krše propise tržišnog natjecanja. Nama treba e, peremptorna akcija i to u okviru privatnog prava, režima privatnog prava. Treba nam akcija koja će biti prisilne prirode koju će organi moći e, poduzeti e, u odnosu na zloupotrebe tržišta kako bi se subjekti odvratili od kršenja propisa tržišnog natjecanja. Dakle, ti mehanizmi, te odredbe trebaju biti obvezujuće prirode. Izvjestitelj u Sjeni koji nije mogao doći na sastanak će u tom smjeru nastaviti s radom i vidjeti na koji način se mogu dodatno izmijeniti amandmani kako bismo došli do kompromisa i konačno e, do prijedloga, odnosno teksta zakona prije kraja ovog saziva. Hvala. U redu, hvala. A sada govornik u ime zelenih. E, gospođo predsjednice. Da, da upravo sam vas e, prebacila, da. Pa ja ću se ograničiti na četiri napomene. Možda će to neke iznenaditi, ali ECR doista snažno podupire prijedloge komisije. Slažemo se da treba naći ravnotežu između javnog i privatnog provođenja zakona o tržišnom nacicanju. I u tom smislu prijedlog da se olakša pristup obeštećenju žrtvama koje su eh, žrtvama prekršaja propisa o antitrastu je pohvalan, dakle da parafraziram komisiju, ovaj prijedlog se treba usvojiti bez izmjena. Međutim, e, protivimo se uvođenju e, kolektivnog pravnog lijeka bez e, direktive. Dakle, bilo bi dobro da to bude u priopćenju kao što predlaže komisija. Podržimo, podržavamo dakle takav pravni lijek kao takav i on treba biti dostupan u zemljama članicama gdje europsko pravo daje prava poduzećima i pojedincima tamo gdje nema potrebe za time, Prijedlog komisije, preporuka komisije u ovom pitanju je da se osigura dosjedan horizontalni pristup kolektivnom pravnom lijeku u EU, ali ne nastoji uskladiti takav e, pravni lijek i sustave s time u vezi u zemljama članicama na, e, u jedan sustav koji odgovara svima i koji zapravo ne odgovara nikome. Vjerujemo, međutim, da neke, e, neke aspekte treba podesiti i ja sam dao nekoliko amandmana, odnosno deset i mislim da zapravo oni, se, oni su na tragu prijedloga komisije. No, neki aspekti komisije imaju daleko sežan učinak na nacionalno postupovno pravo. Dakle, mi predlažemo da se neki članci izmijene kako ne bismo zadirali u nacionalne ovlasti. No, glavna zabrinutost se odnosi na e, zaštitu dokumenata o, e, ukidanju kazne. Kada je riječ o provođenju propisa u području tržišnog natjecanja moramo se osigurati da privatno provođenje ne, utječe negativno na učinkovitost tih programa. Zaštititi, kako bi se zaštitilo te propise zapravo se nudi imunitet ili smanjena kazna u zamjenu za njihovu suradnju. Programi za oblažavanje ili ukidanje kazne su najučinkovitiji instrumenti kako bismo razotkrili kartele. Informacije koje nam eh, daju zviždači su od neprocjenjive vrijednosti kao što je i zaštita samih zviždača. U tom smislu, kako bismo zadržali eh, poticaje da poduzeća surađuju sa nacionalnim vlastima, trebamo zadržati ona jamstva koja je predložila komisija kada je riječ o objavljivanju dokumenata o oblažavanju ili ukidanju kazne. Ne slažem se sa kolegama koji su predložili amandmane kako bi se oslabilo ovu zaštitu. Ona je e, zaštita je ključna za zviždače i također za provođenje prava. No, gospođo predsjednice, nema alternative niti drugog načina koji bi zamijenio zviždače. Što bismo bez njih, gospođo Intfeld? prisluškivali telefonske komunikacije ili prepisku unutar poduzeća ili se ponašali kao NSA. Dakle, zadirali smo, bismo u privatnost e, u to na način koji je bez presedana u politici o tržišnom natjecanju. Dakle, ne mogu zamisliti da biste vi to htjeli. No, to je ono gdje ćemo završiti ako vi ne budete podržali prijedlog komisije. Hvala vam. E, Thank you very much. Hvala vam lijepa. Jogana, hoćeš, li ti odgovoriti u ime Guja? Prije svega bih se želio zahvaliti izvjestitelju na njegovom dobrom radu. Također bih se želio zahvaliti komisiji obzirom da nam je omogućila da na ovako dugački uvod prije no što smo dobili konkretan prijedlog na stolu. Pa zahvaljujem i komisiji. Moje gledište je da je prijedlog prilično sadržajan, ima smisla, možda iziskuje određena tehnička podešavanja, no sve u svemu čini mi se da je e, podloga valjana, čvrsta i trebali smo zajedno još više osnažiti ovaj smjer kojim je krenula komisija e, vezano uz skupne tužbe. Mislim da je taj pristup ispravan, no postavlja se pitanje hoćemo li to regulirati u okviru izvješća ili bismo trebali jednu opću direktivu usvojiti opće propise jer bismo tu trebali biti oprezni po pitanju skupnih tužbi možda bi jedna e, posebna direktiva za to bila nužna. E, u svakom slučaju niti propisi su prihvatljiviji e, nego da se nego da dijeli, nego da to rasporedimo na pojedinačne smjernice, na pojedinačne pravne odredbe i, da, i tada raspršimo učinak. Ja bih podržao prijedlog komisije, nisam iznio nikakve amandmane, no zainteresirana za rad na zajedničkoj strukturi i u tom smislu se radujem budućoj raspravi. U redu. Uh, wishing to speak. U redu. Želi li se još ko javiti za riječ? Da, Hans Peter Martin. Zagubila sam taj popis. Evo, Hans Peter, izvoli. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja ću biti dosta kratak, budući da su moji prethodnici već dosta toga spomenuli. Evo, samo dvije općenite napomene. Prebacit ću se na njemački. Dakle, ponovno se radi o jednoj pravnoj mjeri koja je vrlo opširna i koja će koja je jako, jako kompleksna. Znam da to nije zbog izvjestitelja, već i zbog prijedloga komisije. Ipak u okviru jedne opće europske rasprave koju sada vodim, koju vodimo, mislim da bismo trebali ovaj tekst skratiti, pojasniti, razbistriti. Drugo, želim vas pitati što u ovom konkretnom kontekstu mi možemo napraviti kako bismo uključili zajedni, e, e, interese različitih zajedničkih dionika potrebno je razmotriti njihov izvor. Pravni otisak je tu važan. Da li imamo neku drugu alternativu? Sigurno sam da u smislu svakog prijedloga koji je ovdje iznesen moramo uzeti u obzir na koga će se on najviše odnositi. E, birači e, moraju imati pravo saznati e, od koga potječe određeni prijedlog i određena ideja koju ćemo uključiti. Hvala. Budući da sam ja podnijela 46 amandmana, ja ću se okušati. Evo, mislim da je zapravo glavna potka mojih amandmana u skladu s onime što je i odbor činio u prošlosti. Dakle, mislim da vas većina tih amandmana neće iznenaditi, samo želim istaknuti neke. Dakle, kada je riječ e, o e, jaznim sankcijama za slučajeve koji se ponavljaju. Dakle, mislim da ne, nije bila riječ o tome da se žele odgoditi sankcije, nego dakle, zapravo mm, nismo htjeli da se obustavi poslovanje tog poduzeća zbog zaposlenika, ali ne možemo zapravo poreći da se to ponekad događa. Ja, to je znači da nećete dobiti nikako obeštećenje. Evo, samo sam htjela ukazati na to. I u nekim situacijama, nekim slučajevima mislim da bismo trebali imati neku odgodu plaćanja zato jer ne bih htjela da recimo globalno, odnosno novčana kazna, e, ima prednost pred obeštećenjem potrošača. Kada je riječ o objavi dokaza i o postupku za oblažavanje ili ukidanje kazne, mislim da je to vrlo osjetljivo pitanje, to je vrlo osjetljiva ravnoteža, tako da ja ću zapravo e, se vrlo kratko pozabaviti time, neću ići u dubinu cijelog pitanja. Mislim da su to osjetljive okolnosti kada objavljujete te informacije jer ćete inače u e, protivnoj situaciji ostavite i potrošače na cjedilu i oni neće uspjeti dobiti odgovarajuće obeštećenje. Mm, dakle, tu postoji neke nijanse unutar toga koje sam e, nastojala uključiti u amandmane. E, kada je riječ o zastari, odnosno do um, roku do kojega treba pokrenuti postupak. Mislim da taj rok treba biti dulji. Ja sam se tu poslužala primjerom Velike Britanije koje je najveće tržište za takve postupke i mislim da nema razloga da ne bismo morali imati u jedan minimalni standard u Europskoj uniji. No, činjenica što je to samo u Velikoj Britaniji ne znači da to mora biti nešto loše. Također, prosađivanje obrane je svakako opravdano, ali mislim da se može mm, pretpostaviti da će se troškovi prenositi u, u tom opskrbnom lancu i to e, treba opovrgnuti dokazima. Dakle, neki zastupnici su pokušali to iznijansirano prikazati. Ja e, ne bih išla toliko daleko da se kaže da je to izokretanje tereta dokazivanja, ali možemo to logično pretpostaviti i u slučajevima postupaka u trgovačkom pravu i u vezi poduzeća i u vezi samih potrošača jer naravno poduzeće koje je bilo u kartelu zna e, da li su troškovi preneseni ili ne i možemo pretpostaviti da e, će se u normalnom poslovanju to dogoditi. I također sam predložila da se uvede mogućnost obveznog dogovornog rješavanja sporova. To ne mora biti obvezujuće ako rezultat nije zadovoljavajući, ali s obzirom na način rješavanja sporova mislim da bi bilo dobro imati tu mogućnost. Evo, tu sam još dala nekoliko prijedloga koji možda nisu izašli izvan okvira onoga što su drugi učinili, ali ja sam e, pokušala naći neku zlatnu sredinu između onoga što bih doista htjela, odnosno e, htjela bih možda nekim pitanjima nastupiti daleko snažnije i onoga što bih htjela ostvariti. Evo, to su moja razmišljanja. Ako nema nitko ništa za dodati, pitam komisiju ima li što za dodati. A ako želite, kratko, slobodno izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Evo samo ukratko mogu potvrditi kao što je gospodin Schwab rekao da komisija ne vidi razloga zašto bi se mijenjala pravna osnova ovog prijedloga, tako da nam je drago nastaviti surađivati sa parlamentom na ovom pravnom aktu i također pozdravljamo obvezu koju je preuzela konferencija predsjednika da se ovaj postupak završi do sljedećih izbora i doista mi je drago što mogu prihvatiti poziv gospodina Švaba da sa njim i sa izvjestiteljima u Sjeni i raspravim o nekim elementima ovog zakonodavnog prijedloga i također da usvojimo neke zabrinutosti koje su izrazili zastupnici u vezi sa programom za ukidanje i ublažavanje kazne i kako zapravo to možemo uskladiti i sa privatnim provođenjem zakona. Evo, hvala Andres, imaš riječ. Iznutno znači, ću to nadovezati ovo što rekao gospodin matić i mi imamo također pozitivnu reakciju na poziv komisije jer mi smo već organizirali javnu raspravu na kojoj su bili zastupljeni e, interesi svih dionika koji su uključeni u ovaj proces koji je od početka bio transparentan. Također u e, okviru izvješća o tržišnom natjecanju koje podnosi već godinama ovaj odbor ja sam bio jedan od izvjestitelja za to izvješće, također gospodin Kali Mosa ove godine je zadužen za to izvješće. U svakom slučaju to izvješće uključuje mnoge elemente koje je komisija već i e, uredila. E, od samog početka je taj proces bio vrlo transparentan. Razumijem e, raspravu da s jedne strane imamo opće argumente, argumente općenite prirode, ja to razumijem argument e, kolege koji je rekao da je ovo vrlo teško razumljiv tekst, no s druge strane sve te pojedinosti su nam ekstremno važne. Ukratko ću odgovoriti e, kolegici koja je tvrdila da, ne da ovdje se ne poštuje načelo pravičnog suđenja, ali e, ovo zapravo i nije pravni postupak, postupak već prekršajni postupak i zato se moraju vrijediti ista načela koja e, drugdje se u pravno, postupovno primjenjuju kajanje se u takvom slučaju doživljava i tumači kao olakotna okolnost i e, utječe na oblažavanje kazne. E, također šteta se mora nadoknaditi, ali kazna koja se određuje e, se može umanjiti kao i u svakom drugom prekršajnom postupku, tako i ovdje. Drugo, postoji cijeli niz otvorenih pitanja o kojima moramo razgovarati sa komisijom. Zato se veselim da je, kolega Klute rekao da se prvenstveno radi o tehničkom podešavanju nijansi. Onda ćemo u tome uspjeti. E, da li gospodin Egink ide, ide pravim smjerom sa svojih deset amandmana, to ne znam, ali obzirom da je pohvalio prijedlog, onda mislim da pomoću nekoliko amandmana možemo stvari još dodatno poboljšati. Mislim da komisija ovim prijedlogom s jedne strane e, želi e, preporučiti vijeću skupne tužbe i skupnu odštetu, a s druge strane e, e, želi u okviru jednog paketa različite mjere uključiti. Zašto mislim da je to dobar pristup? Zato što države članice i dalje imaju, razli, imaju mnogo razlika u provođenju ovih postupaka pokušava biti što je moguće više ekonomičnije objedinjavanjem tužbi. To imamo i u Njemačkoj, ne znači odmah automatski da to je zato loše, što, to što potječe iz Njemačke. Postoji e, zakon o e, određen, određenoj sudskoj praksi vezano uz telekomunikacije e, i vidjeli smo u toj sudskoj praksi da objedinjavanje tužbi zapravo nije uvijek samo po sebi uspješno kao što se čini na prvi pogled. zato moramo proći zajedničku još nekoliko koraka na razini 28 država članice kako bismo došli i iznašli jedinstveni sustav koji bi mogao primjenjivati prekogranične metode e, kolektivnih odšteta na način na koji mi svi to priželjkujemo. Zato mislim da moramo zadržati točku da je komisija dobro naglasila da s jedne strane kolektive e, redress, odnosno skupne odštete su preporuka za države članice, a s druge strane moramo uspostaviti e, europski harmonizirana područja na temelju jedinstvenog pravnog temelja od kojeg je krenula ova inicijativa. Pitanje na kako ćemo postupati prema povjerljivim dokumentima e, odnosno hoćemo li olakšati pristup tim dokumentima e, žrtvama, potrošačima i drugim pogođenim tvrtkama. E, prema onome što je komisija rekla, tvrtka može biti brzo uključena u ovakav program ublažavanja kazni samo ako postoji pravna sigurnost da dokumenti koje će podnijeti će biti zaštićeni. I samo na taj način E, Europska komisija i tijela kaznenog progona mogu dobiti pristup tim dokumentima. Dakle, u našem vlastitom interesu je zaštititi te dokumente. Samo zbog toga u članku 6 e, a, i b e, dokumenti koji dokumenti koje tvrtke same uključe u postupak moraju biti najviše zaštićeni i ne smije ih se ni u kom slučaju objaviti europski sud se pozabavio ovim pitanjem već u dva predmeta i došao je do zaključka da to ipak nije tako e, razumljivo samo po sebi i čuo sam od predsjednice komisije da na jednoj konferenciji suci Europskog suda su rekli da je potrebna, da je moguća zaštita dokumenta ako zakonodavac to odluči. Dakle, to postoje različite tumačenja i Europskog suda. U članku 6 koji se nadovezuje na članak 5 moram ustvrditi da sudac koji određuje u određenom predmetu najprije mora sve upite vrednovati, a nakon toga e, dokument te koji su od značenja za predmet mora sve ukupno vrednovati i to sa aspekta oštećenih strana i drugo sa aspekta i odnosno s perspektive programa zaštite svjedoka koji dobrovoljno su podastrili te dokumente komisiji. E, ovo, nisu komprom, ovo nisu kompromisni amandmani, obzirom da nisam se sastao sa izvjetljenim u sjeni. Dakle, to je samo moje mišljenje. Do kompromisa ćemo doći tek e, nakon rasprave u okviru ovog odbora ja sam podnio amandman vezano članak 6, zato što smatram da time na sucu koji je nadležan za određeni predmet dajemo smjernice da sve dokumente koji su mu predani vrlo ozbiljno vrednuje i onda on sam može odlučiti da jesu li dokumenti važni za zaštitu pravila o, trešnom natjecanju, odnosno u kojoj mjeri su to dokumenti važni za samu pojedinačnu tužbu koja je pokrenuta pred njegovim sudom. Ova, direktiva stoga uređuje samo ona e, postupovna pravila pred sudom. Što znači da E, sam tužitelj mora biti zainteresiran pozvati se na svoju e, e, potkrijepiti svoju tužbu dodatno to je u njegovom interesu ali mora najprije te dokumente dobiti od europske komisije europska komisija je prva od dionika koja ima pregled nad predanim dokumentima dakle u tom smislu mora biti jasno da pravila koja se odnose na, na postupak građanskog prava se ovdje uopće ne dovode u pitanje. E, ona su vrednovana prema e, uredbi 132. E, komisija dalje štiti te dokumente, a ovdje se određuju nova postupovna pravila i one se moraju ticati uvida u dokument od strane komisije i tijekom postupka. Pitanje prosljeđivanja odštete, odnosno da li tužitelj, to jest tvrtka koja je bila u kartelu, da li može odbiti tužbu protiv sebe e, pozivajući se na dokaz da je tužitelj e, štetu koja je počinjena njemu prebacio na e, druge sudionike lanca opskrbe. Ako je to ako, kada pogledamo ono što se događa u praksi, tada je uistinu u praksi se događa da kada postoji kada izravni i neizravni kupac zajednički podnose tužbu e, u različitim trenucima, neće biti moguće te različite tužbe koje su podnesene u različitom trenutku objediniti na razini cijele Europske unije i tada postoji jedina mogućnost e, olakšavanja E, tereta dokaza, tako da obje tužbe na kraju mogu biti uspješne, zato što se nije moglo dokazati, to je predložila i komisija, da je tužitelj svoju e, štetu koju je pretrpio prebacio na druge. A mi ne želimo udvostručivanje jedne, jedne tužbe, mi želimo da dođe do obeštećenja, ali stvarno e, stranci koja je pretrpjela štetu a E, ova pravila koja sada imamo to neće osigurati. E, kolega je podnio zanimljiv prijedlog po tom pitanju i mi se slažemo s tim da e, udvostručivanje obeštećenja i postojanja štete ne dolazi u obzir. Možemo priznati postojanje samo jedne, jedne štete počinjene jednoj oštećenoj strani. Što se tiče kako sudac odlučuje o tome. On mora najprije, ako sudac dovodi u pitanje da li je došlo do prosljeđivanja štete ili ne, to je previsoko računate cijene, e, to nije u njegovoj nadložnosti. On mora odrediti da li je tužitelj potkrijepio svoju tužbu dovoljno dokazima, a ne što se događalo u daljem lancu opskrbe i što se događalo u drugim državama članica Europske unije. Gospođo predsjedavajuća. Postoje još i druga otvorena pitanja koja imaju prilično, koja su prilično važna, na primjer e, pitanje solidarne odgovornosti, također postoji pitanje rokova koje je predložila komisija. O tim pitanjima ćemo morati još razgovarati, no nadam se da sam ovim svojim izlaganjem ipak reagirao na argumente kolega, argumente koji su iznijeli kolege. A što se tiče nedostatka vremena koji je također bio spomenut, e, moramo pod velikim pritiskom raditi na rješenju, ali isto tako ne smijemo zaboraviti da rješenje mora biti razborito, moramo uzeti u obzir interese potrošača, ali i interese sustava da što je moguće prije otkrijemo kartele. E, također i to načelo moramo zadržati i u tom smislu moramo uspostaviti ravnotežu i krenuti krenuti e, jednim srednjim putem jer e, ne smijemo dovoditi u pitanje pokušaj Europske komisije da otkri kartele pomoću postojanja programa ublažavanja kazne, odnosno posebnog oslobođenja od kazni. Hvala. E, Hvala. Kada smo namjeravali glasovati 5.12. Mislim da ćemo to morati odgoditi, ali ne znam do kada. To je u priopćenju koje nisam pročitala zato jer nije bilo dovoljno ljudi da saslušaju priopćenja predsjednika. Evo, ako se vratimo tome, možda ćemo nešto naći. Ne, to tu. Nismo predložili novi datum, no u svakom slučaju morat ćemo onda to proslijediti svima ako nemamo predloženi novi datum. Ako naše mišljenje bude spremno na vrijeme za potrebe odbora za pravna pitanja, možemo se uzeti nešto više vremena. No, mislim da bi to moglo biti 27. siječnja. Evo, to je najnovija vijest, dakle najvjerojatniji datum za glasovanje 27.1. Hvala svima, a sada možemo prijeći na osmu točku dnevnog reda, a to je osiguranje od prirodnih katastrofa i katastrofa koje je proizročio čovjek. Riječ ima gospodin Santo Terho, izvjestitelj. Hvala. Gospođo predsjednice, poštovani kolege, prvo želim zahvaliti svima koji su podnijeli amandmane na moje izvješće. Uglavnom gledano, amandmani su bili konstruktivni i poboljšali su izvješće. U ovoj raspravi ja sada više neću ulaziti u pojedinosti izvješća, ali ću ukratko ocrtati glavna načela. Kao prvo, već iz prve rasprave uvidio sam da postoji zajedničko viđenje da nije potrebno jače usklađivanje na ovom području u Europskoj uniji, ali bilo bi korisno razmijeniti znanje i najbolje prakse. Također, treba zadržati pojedinačnu odgovornost u svakom trenutku kako bismo izbjegli moralni hazard. treće, ove katastrofe bilo prirodne i one koje je prouzročio čovjek pokrivaju različiti oblici osiguranja, različita pokrića koja ne treba međusobno zamijeniti. Dakle, slijedom ovih načela mogu prihvatiti one amandmane koje se odnose na mjere predostrožnosti i sigurnosna pravila, informiranje i to uz dodatak primjera poput e, amandmana 1563. i Protivim se nekim amandmanima zato jer ne vidim potrebu da ponavljamo neke zamisli koje su već iznesene u izvješću. Osim toga, u ovom slučaju, ako primijenimo načelo da jedno rješenje ne odgovara svima, neću poduprijeti amandmane koji govore o harmonizaciji, odnosno usklađivanju. Nadalje, u slučaju nekih amandmana nisam e, razumio njihovu namjeru koja se možda izgubila o prijevodu i zato bih e, htio zatražiti pojašnjenja sljedećih amandmana. Broj 1, broj 12 i broj 34. U vezi s time već sam pripremio kompromisama amandmane koji su zaprimili izvjestitelju u Sijeni, a sada se radojem vašim napomenama i komentarima. Hvala vam lijepa. U ime EPP-a Werner Lange. Danke. Hvala lijepo izvjestitelju za mišljenje. Mislim da 68 amandmana pokazuju, ukazuju na to da je e, izvješće dobro. Naravno da je potrebno i moguće još mnogo toga poboljšati, no ne znam kada su poslani ovi amandmani koji ste upravo spomenuli. Ja ih nisam vidio, ove kompromisne amandmane. Dobro, to ću provjeriti, nije to ništa dramatično, ako ih još nisam vidio jer imamo dovoljno vremena. Mislim da mislim da je je e, ispravan pristup da ojačamo osiguranja zgrada od e, prirodnih katastrofa i katastrofa koje proizročio čovjek, pogotovo nakon što smo vidjeli mnoge poplave posljednjih godina. To se odnosi e, na zgrade u vlasništvu i osiguravateljska društva koja njih pokrivaju. Tarife za procjenu rizika su pozitivne. Njihovo uvođenje je prednost u odnosu na i zaštitu od katastrofa, paušalne premije nemaju više smisla. Također drugo, jamstvo osiguranja je važno i za industrijska poduzeća. I treće, prijedlog komisije da državne kompenizacije e, vezano uz oštećenje nad zgradama uslijed E, prirodnih katastrofa e, treba subvencionirati. I četvrto, obvezno osiguranje. Mislim da se i tu slažemo. To je potrebno odbiti zato što to ne osnažuje preuzimanje vlastite odgovornosti. Osim toga, prema važećim pravilima to je vrlo skupo i zapravo isključuje stvarne rizike koji se uvijek iznova pojavljuju i u tom smislu mislim da zbog 66 amandmana ovdje je moguća zajednička smjernica i možemo ostvariti osiguranje koje jamči zaštitu građanima, a odbijamo obvezujuće osiguranje, to sam već naglasio. Kolega izvjestitelj je podnio dobro izvješće i nadam se da ćemo da ćemo uz podršku Europske pučke stranke se uspjeti usuglasiti oko ovog važnog pitanja. U redu, u ime SND Antonin. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja ću govoriti u ime kolege Malinešeka koji nije nažalost mogao doći. Želim zahvaliti izvjestiteljima i svim kolegama koji su dali svoj doprinos u ovom izvješću. Predloženi amandmani nadovezuju se na ono o čemu smo već raspravljali u prošlosti u ovom odboru. Kolega ne smatra da postizanje kompromisa oko ovih amandmana neće predstavljati poteškoću i smatra da ovi amandmani dovode u pitanje posvajanje jedne zajedničke politike po ovim pitanjima. No, u svakom slučaju Europska unija mora igrati važnu ulogu, naročito kada je riječ o informiranju i također trebamo se upoznati sa sobom penetracije e, samih osiguranja i zapravo takvi podaci su vrlo raznoliki o tome. Znači, raspolagati pouzdanijim podacima o tome bilo bi od ključne važnosti, naročito u slučaju nekih zemalja koje ne raspolažu potrebnim resursima. Osim toga, u amandmanima se ističe potreba da Europska unija upravo odigra takvu ulogu. Europski državljani trebaju zaključiti takve vidove osiguranja, ali zemlje članice trebaju nastaviti politiku spriječavanja prirodnih katastrofa. Vrlo često postoje i neki pravni nedostaci ovih oblika osiguranja, tako da bi kolega mogao podržati odgovarajuću politiku spriječavanja i suradnje na ovom području. I na kraju zaključuje riječima da je sigurno da neće biti teško ostvariti kompromise po ovim amandmanima i doći do dobrog rezultata. Hvala lijepa. A sada Nils u ime Aldija. Hvala, gospođo predsjednice. Moj klub nema mnogo komentara. Mislimo da je na izvješća bio vrlo uravnotežen. Evo imamo neke napomene u ime kolega. Zapravo imali smo neke razlike za zabrinutost i zbog toga smo predložili samo dva amandmana. Pitam se zašto se Mm, bavimo nacionalnim eh, prirodnim katastrofama i katastrofama koje je prozročio čovjek u jednom dokumentu. Vjerojatno bi nam trebala i treća kategorija i mislim da sam već eh, posljednji puta spomenuo da bi nam bila potrebna kategorija eh, katastrofa koju je proizvočila komisija. Kada je riječ o prirodnim katastrofama, a to je ono što je pitao kolega Terho, zapravo u prirodnim katastrofama nema strane koja se može optužiti za prouzročavanje katastrofe. Dakle, to su zapravo te razlike između katastrofa i to smo predložili u amandmanu. A drugi amandmani se bave onime čime se i ostale glavne uprave bave unutar komisije i na čemu rade također i drugi odbori. Komisija, koliko znam, se bavi pitanjem odgovornosti u pitanju prirodnih katastrofa i također e, se bavi direktivom o odgovornosti u slučaju nuklearnih katastrofa i te su direktive usko povezane sa ovim izvješćem i mislim da ne bismo trebali udvostručivati ili utrostručivati ono što već stoji u drugim izvješćima ili direktivama. Evo, Mislim da ćemo na kraju imati dobro izvješće uz pomoć gospodina Terhoa. Dakle, to me ne brine osim onih katastrofa koje prouzročio komisija. Uh, Hvala vam lijepa. Sada u ime zelenih, u vlastito ime kolega. Ovaj put u vlastito ime eh, vam se obraćam u odnosu na izvješće Terho. Gospodinu Terho, hvala na spremnosti za kompromis. Kompromisi nam se čine općenito gledano prihvatljivi, ali po našem mišljenju još su uvijek nedovoljni. Postoji temeljno razmimo i laženje između nas, gospodine Terho, i to valja riješiti. E, ovi amandmani ne odražavaju snažnu evropsku ambiciju i jednostavno ne omogućuju da idemo u smjeru harmonizacije na europskoj razini. Naprotiv, smatramo da to nije slučaj, a da treba ići ka većoj konvergenciji kad je riječ o zaštiti rizika koji su po svojoj prirodi sve konvergentni i konvergentni. Mi ćemo naravno u tom smislu uložiti amandmane. E, podsjećam vrlo kratko, dakle, e, naš e, stav. Stopa penetracije. Uz to mora ići odgovarajuća odgovarajuće osiguranje protiv niskog rizika, rizik od nepogoda koje je prouzročio čovjek su prekogranične prirode, kao što je to pokazao nedavni slučaj poplave izljevanja Dunava. E, postoji potreba za evropskom harmonizacijom prethodnih odnosno ugovornih informacija prilikom sklapanja ugovora za osiguranje. Također je potrebno uspostaviti europsku bazu podataka o rizičnim područjima i te baze podataka moraju biti interaktivne prirode i naravno e, uloga Europske unije i nacionalnih vlasti treba biti aktivna u pogledu dostavljanja informacija potrošačima. Tražili ste pojašnjenje u vezi e, amandmana broj 12 koji smo mi uložili e, kažete da ga ne razumijete dobro. Naime, vrlo jednostavno u ovom amandmanu želimo reći da je granica između prirodnih nepogoda i onih koje je prozročio čovjek sve manja i manja. Jer je sve teško i sve teže razdvojiti aktivnost čovjeka i prirodne katastrofe, odnosno u kolikoj mjeri su prirodne katastrofe zapravo sada posljedica čovjekovog djelovanja. Hvala. Hvala Ashley u ime Evropskih konzervativaca i reformista. Hvala Sharon. Hvala izvjestitelju na ovom tekstu koji je kvalitetno sastavljen i za razliku od gospodina Besea ja mislim da nama ne treba snažna europska akcija u ovom području. Ja podržavam većinu predloženih amandmana koji su jako dobro ravnoteženi i smatram da se ove dvije vrste nepogoda moraju tretirati posebno Mnogi amandmani insistiraju na mjerama predostrožnosti, odnosno opreza, koje trebaju biti uspostavljene na regionalnom nivou, što pozdravljam. Isto tako moraju se razraditi e, rizici u odnosu na pojedinačne države članice i identificirati neodgovorno ponašanje. E, ne postoji rješenje koje bi odgovaralo svima, odnosno svim slučajevima. Ono što me brine je formulacija jednog amandmana koji govori o toksičkim proizvodima osiguravajuće prirode. Mislim da to nije baš e, sretno rješenje i nadam se da će to ući u razmatranje kompromisa. No, globalno govoreći, e, prvobitni tekst je e, dobar, nema nekih amandmana s naše strane i mi podržavamo izvješće. Hvala, ovdje ne vidim nikoga iz GUA, Berna. Zaboravio sam nešto, naime moj amandman 1. Moji kolege su me upozorili da u Engleskoj, inače će, ja sam to sada provjerio da je uistinu tako, naime ja sam rekao na njemačkom, djelovanje na razini Europske unije je potrebno u svak, potrebno samo eventualno kada je u najgore mogućem slučaju, a to je prevedeno, prevedeno na engleski kao posebice, kon, baš, a to je suprotno značenje. To je malo teži prijevod, postoji e, nijansa u značenju. Možda bi se trebalo pozvati baš na, moj, e, na moju prvotnu izjavu. Dakle, piše, e, treba se značiti kao eventualno. To je intervencija redakcijske prirode. Svačem što kažeš, dakle to je trebalo biti prevedeno kao moguće, a ne kao posebno, ne kao poseban slučaj. E, to će biti uzeto svakako u obzir. Je li to vaš amandman broj 1 ili je to amandman broj 1? Ne, to je amandman broj 1. U redu. Želi li još netko riječ? Izgleda da ne. U tom slučaju izvjestitelj. Hvala. Vrlo kratko hvala svima na doprinosu i pojašnjenjima. Nadam se da ćemo idućeg tjedna imati sastanak s izvjestiteljima u Sjeni. Moj cilj je bio sastaviti jedan kratki tekst gdje će se e, vrlo jasno odgovoriti komisiji i izraziti stav parlamenta i drago mi je vidjeti da smo takav jedan tekst uspjeli sastaviti, odnosno da ćemo ga na konačnici uspjeti prezentirati. Hvala. Hvala i vama. 17. prosinca planiramo glasanje na odboru. Ja se nadam da će to biti moguće. A onda prva plenarna sjednica u veljači bi bila naš cilj ponovo. Eto, to bi bili rokovi. Sutra nastavljamo sa razmjenom mišljenja glavnim tajnikom OECD-a. On je obično jako dobar i koristan gost. I ja se unaprijed veselim interesantnoj i plodonosnoj raspravi s njim. Hvala, vidimo se sutra.